Okay, we are going to start the meeting tomorrow, today, this morning. Dobar dan. Sada ćemo krenuti sa sastankom. Imamo manje kamera u dvorani i manje ljudi. Ne znamo šta je sa web streamingom. To je sigurno zbog epidemije koronavirusa. Dobro, prelazimo na prvu točku dnevnog reda, osvajanje dnevnog reda, nema nikakvih primjedbi, usvajamo dnevni red. Nemam nikakvih posebnih priopćenja. U materijalima imate izvješće delegacije koja je bila u Madridu na Kopu to je iz 12. mjeseca. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, imam samo jednu primjedbu vezano uz jučerašnji sastanak. Želim podsjetiti članove našega odbora da bez obzira na poruku koju želimo prenijeti nema potrebe vikati u mikrofon. Način na koji su neki zastupnici jučer govorili u vezi s gospođom Thunberg doista nije bilo puno poštovanja i mislim da daje krivu sliku našeg e, doma. Mislim da možemo prenijeti poruku, a da pritom ne vičemo u mikrofon i da ne vičemo na uzvanike. Hvala. Ako mislite na istu osobu kao i ja, moram napomenuti da ta osoba nije bila na mjestu i znam da je mijenjala koordinatoricu iz kluba socijalista, tako da ćemo se osobno razjasniti. S obzirom da nije bila na svom mjestu. Nema prijevoda. Dobro, samo... Dobro, onda ću reći na engleskom reći ću na engleskom, Silja Sardone nije bila jučer na pravom mjestu, bila je na mjestu Ute Gutenberg, što nije u skladu s postupkom, nije fair, nije opravdano. E, odlučili smo da to pustimo jučer, jer nismo htjeli dati krivu sliku parlamenta i hvala ti Ute na tome, međutim uputit ćemo odgovarajuću poruku toj zastupnici. Izvolite. Hvala, ja ustajem na noge jer ono što moram reći je izuzetno važno. Dakle, kao prvo, način izražavanja eurozastupnika neovisan je o onome što želi reći. Dakle, Silvija Sardone govori kako želi i ne možemo je okrivljavati zbog toga. No ono što je još teže i zbog čega se priziva na poslovnik i zbog čega će biti vjerojatno posljedica je njezino ponašanje u trenutku. Naime, kada je Silvija Sardone e, završila svoje izlaganje, pokrili su je sa glasnim bla bla bla i to je pokazivanje nepoštivanja prema eurozastupniku, odnosno tim više eurozastupnici, a naročito kada treba zaštititi ženska prava u ovom parlamentu. Hvala. Hvala. Imamo li još govornika? U redu prelazimo na glasovanje. Prije glasovanja Moram vam prenijeti preporuke koordinatora. Imate li komentara? Nema, onda prelazimo na glasovanje. so let's start. So, amandman... Možemo početi. Amandman 38. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio 41. amandmanat Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 40. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42. za, protiv, suzdržani, odbija se. 44. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48. prvi dio, za, protiv, suzdržani, odbija se. 48. drugi dio, dobro, provjerit ćemo. glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na 9.6. Amandman 49. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Mislim da se odbija. 49. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 50. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Skupno glasovanje o preostalim amandmanima. 22 za, protiv, suzdržani, suzdržani usvaja se. 51. za, protiv, suzdržani usvaja se. 52. za, želite provjeru? Ispričavam se. Ali zanima me trebalo mi li glasovati o 9.6. Mislim da smo ga preskočili. Yeah, you're right. So we moved to quickly from devices to 50. So let's, let's start again. Sorry for that. Molim vas, uh, da ispričavam se. Možemo krenuti iz početka. 96 49. U redu, ispričavam se. 49. amandman. Tko je za? 49. nakon 96. Preskačemo jedan red. Možemo krenuti ponovno s DV6. DV6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 49. za, protiv, suzdržani, odbija se. 50. za, protiv, suzdržani, odbija se. Skupno glasovanje za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 i 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 i 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 23. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. E, za, protiv suzdržani usvaja se. 9.2 za, protiv suzdržani usvaja se. 26. za, protiv suzdržani usvaja se. 1 za, protiv suzdržani usvaja se. 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani usvase. se, 32. za, protiv, suzdržani usvase. se, 33. za, protiv, suzdržani usvase. se, 34. 34. za, protiv, suzdržani usvase. se, 35. za, protiv, suzdržani usvase. se, 3, 4, 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 za, protiv, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94 za, protiv, provjerit ćemo. 94 94 Zatvaram glasovanje. Odbija se. 95 za protiv suzdržani usvaja se. Glasovat ćemo o rezoluciji u cjelini elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitke cijelom timu. Sada prelazimo na analizu plenarne sjednice. So we move to the second vote on the strategy. To ide dalje na plenarnu ispričavam. The environment. Compromise number one, who's in favor? E, tko za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 82. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 2. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na 91. Za? Protiv? Provjerit ćemo. 91. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 92. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 93. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 94. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 3. Za. Protiv. Suzdržani usvoja se. 103 za, protiv, suzdržani odbija se. 104 za, protiv, suzdržani usvaja se. 105 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani usvaja se. 122. za, protiv, provjerit ćemo. 122. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 123. 20, 124. 125. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Rejected. Odbija se. 126. Za. Protiv. Provjerit ćemo još jedan put. 126. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis broj 6. Za. Protiv suzdržani, usvaja se. 132. za, protiv, provjerit ćemo. 132. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 133 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 134 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 144 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 145 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 146 za, protiv, provjerit ćemo. 146. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 147. za. Protiv. Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. 147. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 148. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 149. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 156. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 168 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 169 za, protiv, suzdržani, odbija se. 170 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 171 za, protiv, Provjerit ćemo. 171. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 172. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 173. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 11. za protiv, suzdržani, usvaja se. 180. 181. do 189. Eh, glasujemo skupno za, protiv, suzdržani, odbija se. 182. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je, se odbija, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 183. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 193 za, protiv, suzdržani, odbija se. 194 za, protiv, suzdržani, odbija se. 195 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 199. za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. 199. Usvaja se. 206. za, protiv, suzdržani, odbija se. 202. za, protiv, suzdržani, odbija se. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 201. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 203. do 205. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 207. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. 208. Ne, kompromisni 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 202. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 16. E, kompromisni tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 17. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 229. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. E, kompromisni amandman koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 237. tko je za, protiv, provjerimo. Odbija se. 238. Tko je za, protiv, Provjerimo. 238. Zatvoran glasanje. Odbija se. 239. do 248. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 242. Tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Rejected. 243 in favor. Odbija se. 243. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 244. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 245. Tko je za? E, pučani kako glasaju protiv. E, lakše mi je ako ranije pokažete e, vaš znak. 245. Tko je za, protiv? Provjerimo. Zatvaram glasanje. Odbija se. Molim e, kolege meni s desna da budu malo više disciplinarini. E, ne mislim disciplina prilikom glasanja, već da ne razgovarate. 246. i 247. amandman tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 19. E, kompromisni tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 251. tko je za, protiv, Provjerimo. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni 20. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 258. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21. kompromisni tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni broj 22. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 42. Za? Protiv? Provjerimo. Zatvaram glasanje. Odbija se. 23. kompromisni tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 49. tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 50. za, protiv, suzdržani usvaja se. 51. tko je za, protiv, suzdržani provjerimo. 51. Ne, otvaram glasanje. Odbija se. E, zatvaram glasanje. Oprostite, oprostite. 52. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Zatvaram glasanje. Odbija se. 53. do 55. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 24. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63. Tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Zatran glasanje. Usvaja se. 65. amandman. E, ne, 64. se ne razmatra. Dakle, 65. amandman. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Zatvoram glasanje. Usvaja se. E, mislim da bi bilo dobro da rezultati ostanu malo dulje na ekranu. Hvala. Prelazimo sada na 66. amandman koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 25. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71. tko je za, protiv, suzdržani, Provjerimo. Zatvoram glasanje. Usvaja se. A sad imate to vremena. 72. E, Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 74. Tko je za? Protiv? suzdržani odbija se 75. 75. Dakle, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. mislim da imate pravo, treba mi kava. I was right. Zatvaram glasanje. Eto, imao sam pravo od početka o rezultatima. 76. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. A sada tekst u cjelini. Zatvoram glasanje. Usvaja se čestitke.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 E, to su pesticidi, oprostite, radi se o proizvodima za zaštitu bilja. Imamo razmjenu mišljenja s Europskim e, sudom pravde, ne oprostite, sa Europskim revizorskim sudom. I gospodin Samođenik ima riječ na 10 minuta. Eh, hvala lijepa predsjedavajući i eh, pozdravljam sve članove vašeg odbora i hvala što ste mi dali priliku da vam eh, izložim našu reviziju. Podijelit ću je u četiri dijela zašto smo radili ehm, prvi je, dakle zašto smo se odlučili za ovu reviziju. Proteklih godina puno se raspravljalo o pesticidima, a javnost se jako zanima za tu temu, kao i Europski parlament. Budući da je e, količina pesticida koje se koristi godišnje otprilike stabilno, oko 400 tisuća tona, ali ne znači da se ona uvijek, da su rizici uvijek jednaki. I bila je studija koji su razmatrali o tome kako da smanje negativne utjecaje pesticida na okoliš i na ljude. A i prije deset godina se već e, uvelo e, razmatranje o korištenju tih e, sredstava za zaštitu bilja iz kojeg dakle koje je područje primjene samog e, revizije, to je da vidimo da li Europska komisija je predvidjela neka alternativna sredstva nakon što su zabranili pesticide visokog rizika. Iz tog smo razloga proučili da li je okvir Europske unije smanjio ovisnost o pesticidima i da li komisija i države članice pravilno procjenjuju rizik od pesticida i njihov utjecaj na okoliš. E, izradili smo dokumente koje smo pročitali, dakle i vodili smo različite strukturirane intervjue, te smo bili u Francuskoj, Nizozemskoj i Litvi. Kojih smo rezultata došli? Komisija i države članice rade na tome da se promiče dobro korištenje sredstava za zaštitu bilja i zbog toga da se taj rizik smanjio, a sada ću vam to pobliže obrazložiti. E, najprije održivo korištenje sredstava za zaštitu bilja je nešto s čim se počelo presporo i e, do sada nema dovoljno poticaja poljoprivrednicima e, za takvo korištenje. A treće, pokazatelji kojim se mjere rizici e, imaju zapravo i sve preporuke su ograničene u e, načinu na koji se mogu koristiti. Zašto kažemo da se kasni? Jer iako je e, zakonski tekst usvojen 2009. godine, prekasno su ga počele preuzimati države članice. Pozitivno je međutim da od 2016. Europska komisija radi e, sve više e, kako bi provela pospješila provedbu direktive o smanjenom korištenju pesticida. Međutim, e, svejedno sa njezinom se provedbom počelo prekasno. E, drugo, e, što je sa integriranim upravljanjem tih proizvoda za zaštitu bilja. Postoje različiti programi za poljoprivrednike i taj fond ima sredstva kojima e, može pospješiti ekološku poljoprivredu. U Europskoj uniji e, ekološki se obrađuje 7% e, poljoprivrednog zemljišta, međutim integrirana zaštita bilja ne može dobivati ne može se financirati iz odgovarajućih izvora i Komisija je parlamentu i vijeću rekla 2017. godine da moraju definirati kriterije korištenja nacionalnim akcijskim planovima, međutim oni to nisu učinili. I E, moramo reći da do danas samo 3% aktivnih tvari su na raspolaganju za korištenje. I što se tiče samih statistika i pokazatelja rizika, statistike o prodaji aktivnih e, tvari nisu dovoljno detaljne da bi bile od koristi a e, sadašnji zakoni su previše restriktivni i e, euro da bi se mogli ispravno koristiti u e, statistici. Jer Eurostat mora postupati prema određenim statističkim pravilima, pa stoga nije moguće analizirati korištenje određenih tvari, primjerice neonikotinoida. Podaci koju daju države članice o korištenju pesticida također nedovoljno su usklađena i ažurirana budući da se od država članica traži da e, se na određeni način izvještava što onemogućuje da se mogu usporediti podaci među državama članicama i iz tog razloga Eurostat nije bio u mogućnosti objaviti podatke za cijelu Europsku uniju u korištenju sredstava za zaštitu bilja. Što se tiče pak pokazatelja rizika, e, trebalo identificirati određene trendove kao i tvari koje zahtijevaju posebnu pozornost. Međutim, sama direktiva nije predložila na koji način treba napraviti te, e, nije predložen nikakve usklađene e, pokazatelje rizika. A e, tek nekoliko država članica su uklopile e, takve pokazatelje rizika u nacionalne akcijske planove. 2018. godine je komisija predložila ta dva pokazatelja rizika 2018. koji su stupili na snagu 2019. godine i to jednostavno znači e, da je do toga došlo tek 10 godina nakon usvajanja direktive. Osim toga, niti jedan od tih pokazatelja ne kaže na koji način i e, kada se koriste sredstva za zaštitu bilja. Iz svih ovih razloga mi smo izradili preporuke komisije i radili o tome da se integrirana zaštita bilja pretoči u konkretne kriterije koji će se moći primjenjivati od strane poljoprivrednika i da se to E, uklopi u odgovarajuće e, razdoblje nadzora i da se bolje definiraju pokazatelji rizika. Bilo nam je jako drago vidjeti da je komisija prihvatila naše preporuke, ali žao nam je da nije u potpunosti prihvatila preporuku 1b o pokazateljima rizika o e, integriranoj zaštiti bilja u sljedećem razdoblju a e, tražilo se e, da se e, neka, neka pravila izmjene već do sada te da se uklope u razdoblje nakon 2020. godine. Hvala na pozornosti. Hvala lijepa, ovo je bilo vrlo jasno i izravno. Daću sada riječ zastupnicima. Evo, ovo je popis onih koji su se javili za riječ. Three, Okay. Good. So let's start with Gospođa McGuinness iz EPP-a. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala kolegama na prezentaciji. Pitam se jeste li razmotri raspoloživo savjetodavnih službi za poljoprivrednike u zemljama članicama, zato jer financiranje istraživanja i inovacija i prijenosa znanja na razini gospodarstava u zemljama članicama je srezano u zemljama članicama tako da ne dolazi do prijenosa tog znanja. Imate li kakvih saznanja o tome? Ja sam se inače bavila eh, razradom direktive o održivom korištenju pesticida i raspravama s time u vezi. I vrijeme od donošenja naše odluke do provedbe je predugo. Evo kao što je i bilo razvidno iz ove prezentacije, no najveća poteškoća je nedostatak savjetodavnih službi za poljoprivrednike. Mnogi od njih se obraćaju za takve savjete agrokemijskim poduzećima i to bi trebalo razmotriti. Dakle, biste li iznijeli preporuku o tome da nam trebaju javno financirana savjetovališta za poljoprivrednike kako bi oni mogli usvojiti tehnologije i načine upravljanja koji izbjegavaju korištenje proizvoda za zaštitu bilja ili pesticida, odnosno da se to koristi samo kada je to nužno potrebno. Ok Um, Novak for the e again. Gospođa Novak, opet u ime Pučana. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja podržavam nadzor upotrebe proizvoda za zaštitu bilja i ponovit ću, dakle, pozdravam, pozdravljam primjenu nadzora nad upotrebom sredstava za zaštitu bilja. Imamo tu mnoge preporuke koje smo čuli od komisije, ali slovenski poljoprivrednici i slovenski građani su zabrinuti zbog nadzora nad proizvodima koji dolaze iz trećih zemalja. Stalno nam postavljaju upite u vezi s time, u vezi sa tim proizvodima, odnosno sredstvima, što je naravno ispravno, ali pitamo se primjenjuju li i druge države standarde koji vrijede u Europskoj uniji kada je riječ o ovim proizvodima. To je povezano također i sa raspoloživošću financijskih sredstava, dakle savjetovanje, nadzor zahtijevaju financijsku potporu i to je naročito važno za one zemlje i regije. E, Govornica preko prekonjuta. Hvala gospodine Nečuda u ime SID-a. Hvala. I mene zanima provjera proizvoda koji dolaze iz trećih zemalja. U Rumunjskoj smo imali niz slučajeva u kojima su proizvodi koji su bili zabranjeni u Europskoj uniji ipak došli na tržište. I osim toga, kako ćete poticati poljoprivrednike subvencijama za poljoprivredu? Ove subvencije iznose otprilike 50% onoga što primaju drugi poljoprivrednici u Europskoj uniji. Dakle, kako možemo osigurati iste kvalitetne standarde za sve proizvode u svim europskim zemljama kako bi se isplaćivali dakle iste subvencije poljoprivrednicima, naročito onima koji se bave ekološkim uzgojem. Hvala, gospođa Arena. Hvala lijepa. Imam četiri pitanja. Prve, apsolutno se slažem s gospođom Guinness. Poljoprivrednike danas savjetuju e, tvrtke koje same proizvode pesticide. Dakle, to je privatni sektor koji ih financira, ne javni sektor i e, trebalo bi da države članice daju znanstvene savjete poljoprivrednicima. Drugo, da li revizorski sud radi analize po državama članicama i e, dakle da li se vidi kako se u različitim vrstama poljoprivreda može pomoći dakle tranziciju na održive pesticide. Treće, danas čujemo da Europska komisija želi biti tolerantnija što se tiče uvezenih pesticida, a istovremeno naši poljoprivrednici imaju poteškoća prilikom primjene direktive. Komisija i glavna uprava Trade morali bi se e, jednostavno staviti u kontakt sa e, nadležnim e, vlastima kako ne bi bilo sukoba između uvezenih pesticida i onih koji su zabranjeni sada u Europskoj uniji kako ne bismo imali još više problema za naše poljoprivrednike. I za kraj trebalo bi omogućiti i pomoći poljoprivrednicima da koriste taj e, dužni e, marta due diligence kako bi odmah koristili e, ta alternativna sredstva zaštitu bilja. Hvala Martin se ku ime Rinjova. E, hvala predsjedniku komisije na ovom e, izvješću. Mislim da je ovo bitna tema. Evo, počeo bih sa nekakvim e, pozadinskim informacijama jer smatram da bi izvješće moralo biti detaljnije i da bi trebalo iznijeti i podatke po zemljama članicama. Vi imate također i problem sa nedostatkom podataka jer Onaj su potrebni kako bismo prikazali građanima kakva je situacija u njihovoj zemlji i kako bi onda oni pozvali odgovornost, na odgovornost svoje vlade jer to izaziva zabrinutost e, s pravom među građanima. Također htio bih još nešto e, dodati. Nije riječ samo o gledanju natrag, nego i o gledanju naprijed i o tome e, kako će se nova poljoprivredna politika nositi sa ovim problemom, jer naravno trebaju nam dovoljna sredstva za izdavanje dozvola za sigurne alternative, za integriranu zaštitu bilja, za savjetovališta za poljoprivrednike, kako bi savjetovališta dala predvidive podatke, kako bi poljoprivrednici se bolje pridržavali standarda. To je preciznije nego jednostavno reći trebamo učiniti nešto. Osim toga, potporu za poljoprivrednike trebamo izdvojiti iz e, i odmaknuti od neodrživih praksi, pomaknuti to prema održivim praksama i tu trebamo biti dosljedni. I na kraju još nešto, trebamo shvatiti da je ovo očit primjer situacije u kojoj ne samo da imamo vezujuće dijelove koji se tiču okoliša i ljudskog zdravlja, nego je riječ o dosljednosti politika, o međuresornom pristupovom e, pitanju i e, osiguravanju istih standarda zaštite okoliša u Europskoj uniji i u zemljama s kojima trgujemo. Hvala. U ime zelenih, e, prvo Adam Paulus. Hvala i predstavniku Revizorskog suda na predstavljanju ovog izvješća koje sadrži doista mnogo informacije koje su nam nužno potrebne ako želimo primijeniti zeleni plan koji se ne bavi samo klimom nego i bioraznolikošću i održivošću kao što svi dobro znamo. Imam nekoliko pitanja i tvrdnji. Prva se tiču upotrebi pesticida i statistikama o pesticidima. Jer do sada mjerimo na neprikladan način. Dakle, ako ste se imalo bavili ovakvim kemijskim tvarima, vidjet ćete da je primjena aktivnih tvari e, različita jer naravno razina toksičnosti tih tvari je različita kada je riječ o različitim aktivnim tvarima. Kada je riječ o upotrebi antibiotika, znanstvenici govore o dnevnim dozama I mislim da isto treba primijeniti na pesticide, iako prema službenim e, statistikama vidimo da se koriste manje pesticida, zapravo koristimo e, više pesticida zbog neodnikotinoida koji se sve češće koriste, a u njima je aktivna tvar prisutna u vrlo malim dozama jer je već u tim dozama vrlo toksična. Dakle, slažete li se s time da trebamo promijeniti način mjerenja upotrebe pesticida na našim poljima? Drugo, slažete li se također s tvrdnjom da bismo trebali imati prave indikatore koji će mjeriti učinak na ekosustave? Jer ovaj sustav nadzora koji mjeri aktivne tvari u pesticidima i degradaciju istih u e, vodama i u tlu jest prisutan, ali nemamo odgovarajući nadzor nad kretanjem bioraznolikosti u poljoprivrednim područjima ili to postoji na neki način, ali nije to povezano sa primjenom pesticida, barem tako mislim, jer E, sam razgovarala sa Agencijom za zaštitu okoliša. Oni raspolažu doista alarmantnim podacima o bioraznolikosti, naročito u poljoprivrednim područjima i ja bih e, ipak rekla da to ima nekakve veze sa korištenjem pesticida u tim područjima. I to me dovodi do zaštićenih područja. U e, naturi 2000 i tim eh, područjima i u određenim eh, staništima zabranjena je upotreba određenih pesticida, ali pesticidi kao takvi nisu zabranjeni u tim zaštićenim područjima. ako razgovarate s građanima, oni kažu da je to eh, zaštićeno prirodno područje i tamo se ne koriste pesticidi. Ne, oni griješe. Neki pesticidi se mogu koristiti, možete dobiti izuzeće za određene pesticide, ali o tome se malo govori na nacionalnoj razini. Također u izvješću vidim da se ne spominje primjena sankcija u slučaju da se prekrše propisi o upotrebi sredstava za zaštitu bilja. Dakle, ne bismo li mogli započeti postupak zbog kršenja prava ako se neka zemlja članica ne pridržava tih propisa? I na stranici 11. izvješća vidim da postoji jedna neizravna tvrdnja koja kaže da neke regije u Njemačkoj još nisu primijenile akcijski plan za pesticide i zanima me je li to istina ili možda imate li kakve preporuke o tome kako to ispraviti. I na kraju želim zahvaliti Martinu Hojsiku što je spomenuo ovu temu o tome da nije samo dovoljno zabraniti korištenje određenih pesticida u Europi, nego da treba zabraniti i e, trgovanje istima u sporazumima sa trećim zemljama. Dakle, smatrate li da bi smo mogli uvesti zabranu i prehrambenih proizvoda koji sadrže pesticide koji su potpuno zabranjeni u Europskoj uniji u sklopu trgovinskih sporazuma i također u uvozu. Hvala. Hvala. Hvala lijepa. Evo imam tri vrste pitanja. Hvala puno na izlaganju ovog e, izvještaja koje je vrlo, vrlo značajno. Vi e, kažete u tom izvještaju da komisija nije bila u stanju do sada e, uvesti i provesti mjere kako bi zajednička poljoprivredna politika više E, smanjila e, sredstva za zaštitu bilja, odnosno pesticida i podsticati alternativne pesticide kako bi se to moglo bolje uspostaviti na razini samih poljoprivrednih gospodarstava, naročito vezano za e, program od polja do stola. A isto tako nemamo procjena za korištenje e, mješavina pesticida. Ne bismo li zbog toga trebali više koristiti e, mjere predostrožnosti, opće načelo predostrožnosti, e, jer u vašem izvještaju uopće ne kažete da bismo to načelo predostrožnosti trebali češće koristiti. A vi ne govorite ništa niti o procjeni E, otrovnosti, toksičnosti tih pesticida na dugi rok e, kako se to može odraziti e, vezano za karcinome, odražavanje na recimo plodnost i tako dalje. Hvala. Gospodin Hazekan, po ime GUE. Hvala i hvala Revizorskom sudu na ovom dragocjenom izvješću sa kvalitetnim preporukama. Naravno, u ime parlamenta želimo inzistirati na tome da se te preporuke i provedu u praksi. Imam pitanje o e, definiranju integrirane zaštite bilja. Naime, u Nizozemskoj ta definicija je toliko opširna da prema našoj vladi i poljoprivrednicima koji koriste pesticide i koji primjenjuju integriranu zaštitu bilja, korištenje sistemskih pesticida na sjemenu je obuhvaćeno upravo tom definicijom. Evo, to je jedan pojam koji je jedan institut htio iskoristiti kako bi se e, izbacili ovakvi pesticidi ili se ograničila njihova upotreba. No, u Nizozemskoj je to postao pojam koji omogućuje također i korištenje određenih e, kemijskih tvari, poput e, neonikotinoida i tako dalje. A ti se e, sastojci koriste u fitosanitarnim proizvodima i u herbicidima. kako možemo onda e, utvrditi u definiciji integrirane zaštite bilja upravo e, ovakvu upotrebu neonikotinoida? Hvala, gospodin Nikolas u ime Goja. Hvala lijepo. Vjerujete li ne, ja se slažem sa Mary McGuinness, iako dolazimo iz različitih političkih opcija, Ono što je rekla vezano s prodaju pesticida u Irskoj je točno. Ljudi kojima se daju savjeti o uporabi pesticida su zapravo isti oni koji ih prodaju, tako da u svakom slučaju tu postoji, oni su zainteresirana strana. Što se tiče revizorskog suda, koliko shvaćam, revizorski sud može samo pokušati analizirati što se dogodilo, ne mogu anticipirati situaciju, ali možda sam u krivu. Pitam se na koji način revizorski sul može izmjeriti opće dobro. Mislim da se taj pojam ne može izmjeriti u monetarnom smislu. Ukoliko želimo da poljoprivrednici počnu manje koristiti pesticide, moramo biti svjesni da će to biti skupo, budući da to zahtjeva e, više to je više radne, radno intenzivno i e, manji je prinos. Može li revizorski sud analizirati kolika je vrijednost koja se dobiva za novac u javnom interesu? Ima nekih pomaka u poljoprivredi, ali uglavnom su dobrovoljne prirode i uglavnom se potiču na državnoj, a ne na europskoj razini, barem trenutno. Pa me zanima na koji način izmjeriti vrijednost, odnosno opće dobro. Imamo samo dva govornika koji se javljaju ispred EPP-a, a gospođa Megine se javlja na nekoliko sekundi. Izvolite. Hvala i hvala vam što ste mi dali priliku da još jedan put uzmem riječ. Mislim da je ovo vrlo zanimljiva i korisna rasprava s obzirom da tu nema političkih podjela. Mislim da pokušavamo učiniti ono što je potrebno e, što se tiče prehrambenog lanca. Postoje neki poljoprivrednici u Irskoj koji doista provode mjere um, za očuvanje poljoprivrede E, za očuvanje biološke raznolikosti i prirodnog okoliša, tako da mislim da trebamo nagraditi one koji to već čine. Ja sam ih nedavno pozvala na odbor za poljoprivredu i rekli su mi da bi htjeli da im pomognemo da odu i korak dalje. Isto tako ne koriste više sredstva za zaštitu bilja nego štetnike za zaštitu od štetnika. Tako da postoje neke dobre stvari koje se događaju na terenu i trebamo u tome pomoći poljoprivrednicima. Postoje neki e, problemi iz perspektive poljoprivrednika, to je zabrana Naime, e, to je uvoz proizvoda i sastojaka koje se koriste za e, dakle hranu za životinje, a proizvode se u trećim zemljama i pritom se koriste sredstva za zaštitu bilja. Oni smatraju da je to nedosljedno. Trebamo potaknuti Phil Hogana, našeg povjerenika za trgovinu, da se doista uvede dosljednost u sve politike. Čuli smo od komisije da mi ne možemo na to utjecati jer je to van naše kontrole i da možemo uvesti zabrane samo interno. Međutim, žao mi je, ali osobno smatram da ukoliko nas brinu pitanja uporabe sredstva za zaštitu bilja u Europskoj uniji, onda mislim da trebamo primjenjivati iste kriterije i na treće zemlje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 i svim kolegama na kvalitetnoj raspravi na ovom sastanku. Čini se da u konačnici klubovi zastupnika imaju mnogo više toga zajedničkoga kada je riječ o tome na koji način uvesti promjene u sustav. Pesticidi i rezidove pesticida nisu održivi niti za ekosustav, niti za zdravlje ljudi i osim toga predstavljaju prijetnju biološkoj raznolikosti. Zato mislim da bismo to buduće trebali mnogo ozbiljnije shvatiti. Doista mi je drago e, što čujem toliko komentara. Mislim da nije u redu da se uvoze pesticidi, a istovremeno mi uvodimo zabranu uporabe pesticida. To nije dobro iz perspektive konkurencije niti ekosustava. Osim toga, trebali bismo to povezati sa zajedničkom poljoprivrednom politikom. E, treba biti više poticajnih mjera za ljude e, da promijene način funkcioniranja. Mislim da imamo nedovoljno instrumenata ili neke instrumente ili mjere koje nam nedostaju jer nismo uspjeli postići promjene koje smo htjeli. Hvala lijepo. I ja ću staviti svoje ime na popis govornika. Prije svega želim zahvaliti revizorskom sudu na izvješću. Mislim da je izvješće pravovremeno i iznimno jasno. Tu se preuzimaju preporuke koje čini mi se izazivaju suglasnost ne samo u odboru nego i u Europskom parlamentu. To smo vidjeli i u sklopu zelenog plana. Imat ćemo priliku osvrnuti se na izvješće na vlastitu inicijativu koja e, koje se odnosi na strategiju od staje do stola, ali i općenito što se tiče ZPP-a, mislim da upravo u eko schemama ZPP-a trebamo uspostaviti takvu poveznicu između ove dvije politike. Tako da se slažem da bismo trebali konačno povezati ove dvije politike i to putem ekoshema gdje bi se mogli uvesti uvjeti, ali i poticajne mjere za poljoprivrednike da promjene postojeće prakse. Mislim da e, za to postoji potpora većine u Europskom parlamentu. Zatim što se tiče uvoza, to je pitanje možda manje upućeno vama nego Europskoj komisiji, ovdje u dvorani imamo velik broj predstavnika glavne uprave za zdravlje, tako da ću im e, dati riječ ako se slažete nakon odgovora revizorskog suda. Kao što znate, trenutno se vodi rasprava među glavnim upravama za poljoprivredu, trgovinu i zdravlje u Europskoj komisiji i mislim da možete reći nadležnim povjerenicima da imamo široku potporu u Europskom parlamentu od gospođe McGuinness do gospodina Wallasa za to da se ista pravila primjenjuju na naše poljoprivrednike i na proizvode iz uvoza u potpunosti sam svjestan da će glavna uprava za trgovinu reći sljedeće. Ako Brazil i druge zemlje žele zaštititi vlastitu biološku raznolikost, oni to mogu učiniti, to je njihov problem. Ako mi želimo prodati tu politiku poljoprivrednicima i izbjeći e, bilo kakve propuste, ne možemo imati samo pravno rješenje ne treba ignorirati problem. Shvaćam problem, čuo sam e, i argumente glavne uprave za trgovinu, ali to se ne može navoditi kao neka vrsta paravana. E, treba nam neko rješenje i možete računati na Europski parlament da e, pronađe to rješenje u raznim zakonodavnim aktima koji su pred nama. E sada ću ponovno uzeti riječ kao predsjedatelj, da ću vam riječ na nekih 5 do 7 minuta da pokušate odgovoriti na pitanja koja su relevantna za vaš djelokrug rada. Nakon toga ću dati riječ predstavnicima glavne uprave za zdravlje. Hvala lijepo. Ako mi dopustite, ja ću odgovoriti na pitanje gospodina Wallasa vezano uz mandat revizorskog suda, na koji način možemo kvantificirati opće dobro i tako dalje. E, htio bih naglasiti da nije revizorski sud taj koji definira ciljeve i politike. Komisija, vijeće i parlament e, su nadležni za taj dio, međutim revizorski sud može provjeriti hoće li nam e, donesene mjere omogućiti da se postignu zadani ciljevi i imamo li sustav za praćenje ciljeva, da vidimo prije svega jesu li ciljevi definirani i e, kakve se politike primjenjuju. Najvjerojatnije neću uspjeti odgovoriti na sva vaša pitanja, ali mi dopustite da vam zahvalim na svim komentarima i pitanjima. Vidim da je ova tema izazvala veliki interes među vama. Krenut ću od pitanja gospođe Megines vezano uz e, savjetodavni sustav. Savjetodavni sustav je jedno od načela integrirane zaštite bilja. To treba naglasiti. Međutim, Europska komisija i države članice trebaju definirati što točno podrazumijevaju pod integriranom zaštitom bilja. Imamo opća načela što je u redu, ali kada je riječ o provedbi tih načela koji su obvezujući od 2014. godine, Upravljačka tijela u državama članicama i poljoprivrednici moraju jasno znati što smiju, a što ne smiju učiniti kako ne bi morali snositi sankcije. E, ono što se vidi iz izvješća jest da nije jasno niti upravljačkim tijelima, niti poljoprivrednicima e, kako je definirana integrirana zaštita bilja u nacionalnim planovima, od 2016. godine Europska komisija je počela upozoravati države članice da moraju poboljšati nacionalne akcijske planove. Što se tiče pitanja gospođe Novak vezano s provjeru proizvoda iz trećih zemalja, htio bih samo reći da smo odradili zasebnu reviziju ekoloških proizvoda. Tu smo ustanovili da je komisija obavila neke inspekcije i u trećim zemljama koje vjerojatno nisu dostatne, trebalo bi ih e, poboljšati, posebno ako kažete da e, je upitno jesu li uvezeni ekološki proizvodi iz trećih zemalja doista iz ekološkog uzgoja. Zatim e, gospodin Šudaru i nakon toga gospođa Arena, nastavit ću s njenim pitanjem. E, poljoprivrednicima savjete daju privatne tvrtke. To je pitanje slično onome koje je postavila gospođa McGuinness. Mi svakako podržavamo javne savjetodavne usluge koje u određenoj mjeri jesu dostupne u nekim državama članicama. Što se tiče alternativnih rješenja, mislim da treba vidjeti e, kakve prakse poljoprivrednici trebaju provoditi ukoliko se zabrani uporaba pesticida. Također postoji niskorizični pesticidi. Samo manji postotak e, pesticida je identificiran kao visokorizičan e, i vjerojatno bismo trebali e, raditi na iznalaženju više niskorizičnih pesticida jer lako je uvesti zabranu, ali ako ne postoji alternativa, onda se može pojaviti i crno tržište i u poljoprivredi. Što se tiče pitanja u vezi s podacima na razini država članica, htio bih napomenuti da smo mi ukazali na to da neke države članice objavljuju podatke o svim djelatnim tvarima, kao na primjer Francuska, ali čak i kada dostave podatke Eurostatu, Eurostat e, agregira te podatke na više razini, što znači da mi nemamo mogućnost e, prave analize. Revizorski sud ne može objavljivati podatke i prikupljati ih e, ako to Eurostat ne dopušta. Naime, bilo bi bolje da Eurostat dopušta, e, objavljuje podatke o svim djelatnim tvarima što bi nam omogućilo lakšu analizu kada je riječ e, o uporabi pesticida. Zatim bilo je još nekih pitanja. Gospodin Pauls je postavio pitanje vezano uz kvalitetu pesticida u opticaju. Mi smo rekli u izvješću da smo harmonizirali indikatore rizika Temeljem rezultata koje je izračunala komisija, ustanovljeno je da se uporaba pesticida smanjila za 20%, međutim, ta brojka, taj postotak odnosi se samo na one pesticide koji nisu dobili odobrenje i koje su poljoprivrednici kupovali na tržištu. Dakle, je li doista smanjen rizik uporabe pesticida, to ne znamo jer se to ne, ne može izmjeriti pomoću ovog pokazatelja. Iz tog razloga smo preporučili komisiji da poboljša usklađene pokazatelje rizika. Što se tiče biološke raznolikosti i pesticida želim vas izvijestiti da trenutno provodimo dvije revizije. Jedna se tiče oprašivača, a druga biološke raznolikosti. Rezultate ćemo objaviti u svibnju, a za oprašivače ćemo imati rezultate najvjerojatnije u lipnju. Što se tiče korištenja pesticida u zaštićenim područjima, e, tim ćemo se pitanjem pozabaviti u sklopu revizije E, na temu oprašivača. Da kako e, trebalo bi bolje definirati integriranu zaštitu bilja e, i vidjeti na koji način, kako bi se to moglo doista provoditi na razini država članica. To podrazumijeva dodatne mjere i aktivnosti. S druge strane, poljoprivrednike se može sankcionirati ukoliko se ne pridržavaju načela integrirane zaštite bilja, ali je problem u tome što se to u državama članicama najčešće ne radi. E, tu smo ukazali na jedan primjer iz Nizozemske gdje su vlasti ustanovile da 20% poljoprivrednika nema nikakvu evidenciju o korištenju pesticida, bez obzira što je to obvezatno i nisu sankcionirani zbog toga. Gospodin Mec je postavio pitanje o tome na koji način se može izvršiti provjera što se stvarno događa na terenu. E, države članice moraju u svojim akcijskim planovima definirati mjere koje se kontroliraju i koje se onda mogu e, moraju provoditi u praksi. Da kako što se tiče e, predostrožnosti, važne su alternativna rješenja i moramo poraditi na iznalaženju alternativnih rješenja prije uvođenja zabrane uporabe pesticida. Gospodin Hausekamp. Gospođa Hausekamp je spomenula također integriranu zaštitu bilja u Nizozemskoj. Mislim da države članice moraju e, definirati u svojim akcijskim planovima takve stvari, a komisija treba vidjeti u kojoj mjeri je to usklađeno s općim pravilima i integriranom zaštitom bilja. Što se tiče ostalih pitanja, e, čini mi se da su to pitanja koja su više upućena komisiji ili vama, no da kako ako nisam odgovorio na neka pitanja, slobodno mi ih možete ponovno postaviti. U redu, ako se slažete, daću riječ glavnoj upravi za zdravlje Time ćemo zaključiti ovu prvu raspravu i otvorit ćemo drugu raspravu. Budući da imamo velik broj međusobno povezanih pitanja. Sada ću dati vama riječ, gospođo Juriša, e, da odgovorite na prvo pitanje i onda ćemo otvoriti drugu raspravu. I e, Hvala lijepa ako mi e, dopustite što se tiče održivog korištenja bih predala riječ kolegi, a ja ću govoriti o ovim drugim aspektima. Hvala lijepa, a zahvaljujem i revizorskom sudu na ovom e, izvještaju. E, komisija ga pozdravlja i jako nam je drago što smo mogli surađivati sa sudom dok su radili tu reviziju i sada se bavimo preporukama iz vašeg izvještaja i to je zaista e, u pravo vrijeme jer i zeleni plan i strategija od polja do stola također se bave upravo pitanjima smanjivanja rizika za ljude i za okoliš i isto tako žele smanjiti korištenje pesticida. Za par tjedana e, govorit ćemo pona osob o strategiji od polja do stola i upravo za, vezano za ovo što je naš revizorski sud. Sredstva za zaštitu bilja se manje koriste u proteklih deset godina, a prihvaćamo i činjenicu da se puno toga još mora napraviti i da još mnogo toga moramo postići. Integrirano upravljanje tim sredstvima je zaista bitno, naročito na razini država članica. Puno smo govorili, naravno, i surađivali sa glavnom upravom za poljoprivredu. Govorimo o održivosti u okviru zajedničke poljoprivredne politike, a i opća uprava za okoliš je uprava s kojom surađujemo kako bismo natirali ekosustave. Ne mogu se sada osvrnuti na sva postavljena pitanja, ali govorit ću o najbitnijim aspektima vezanim za vaša pitanja, a Sabine će govoriti više o uvozima iz trećih zemalja, a treći kolega će govoriti više o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Velik broj zastupnika govori o pitanjima prekršaja pravila i provedbi. Direktiva o održivom korištenju je sada dio uredbe iz 2017. i sve države članice su dakle odlučile da e, provode da, i da se prati provedba ili ne provedba. E, dakle, imamo zapravo sve pravne instrumente za slučaj da se ta pravila ne poštuju. Proveli smo čitav niz revizija, ustanovili koje se države ne pridržavaju tih pravila i radimo na tome da se ta situacija poboljša. Bude li potrebno, razmotrit ćemo dodatne mjere. Jedno od pitanja su usklađeni pokazatelji rizika i prije nego što je revizorski sud radio ovaj izvještaj, mi smo shvatili da te pokazatelje treba poboljšati. Oni su nužno vezani za podatke koji stoje na raspolaganju i jako se moramo baviti sa samim prikupljanjem podataka, a e, također statistički podaci su vrlo važni e, jer utječu na način, prikupljanje utječe na način na koji se te statistike izrađuju. A vrlo je bitno da imamo dobre statistike koje se baziraju na detaljnim podacima, ne na velikim skupnim podacima. Gledali smo također i na to kako se mogu prikupiti pojedinosti oko korištenja sredstava za zaštitu bilja i onda ćemo moći raspolagati i sa recimo doziranjem pesticida podacima s kojima sada ne raspolažemo. Što se tiče poboljšanog i integriranog upravljanja sredstvima za zaštitu bilja, e, znamo da je vrlo važno da se ljudi obuče za to a e, također savjete treba davati i u okviru strategije od polja do stola. A mi se bavimo sada načinom da bolje educiramo i da se daju bolji savjeti o korištenju određenih kemikalija vezani za integrirani e, upravljanje sredstvima za zaštitu bilja. Kao dio strategije od polja do stola načinit ćemo izvješće o vijeću i e, parlamentu o e, tome kako se koristi integrirano upravljanje sredstvima za zaštitu bilja. I tu ćemo saznati puno više pojedinosti. A predan je sad i, predan sad i nacionalni akcijski plan. E, tu ću sada dati riječ glavnoj upravi za poljoprivredu. Hvala. Iz perspektive e, glavne uprave za poljoprivredu e, mogu sažeti odgovore na različita pitanja o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Jedno je bilo kako ZPP može pomoći e, poljoprivrednicima da pesticide koriste na održiv način, a jedno pitanje je bilo o službi za davanje savjeta poljoprivrednicima. Što se tiče ZPP-a, e, moramo lučiti sadašnju inačicu ZPP-a i od buduće. E, I za sada znamo e, što će biti u prijedlogu zajedničke poljoprivredne politike, ali ne sasvim. A sadašnji ZPP govori o tome da treba koristiti e, pesticide na održiv način. E, treba ih koristiti mm, e, i na ispravan način i a to uvjetuje plaćanja poljoprivrednicima. Države članice također obvezno su davati savjete, a naročito o direktivi o održivom korištenju te o integriranom upravljanju sredstvima za zaštitu bilja. Imamo i operativne programe, oni za voće i povrće uključuju komponentu okoliša i tu je integrirano upravljanje pesticidima zaista važno, a mi također radimo i na pitanjima ekološke proizvodnje i ZPP-a. U okviru drugog stupa postoje E, mogućnosti e, za e, financiranje, uključujući i sve ono što je vezano za integrirano upravljanje. Dakle, sve to postoji već sada. A u budućnosti želimo još više ojačati te aspekte s našim novim prijedlogom. Buduća uvjetovanost će uključivati sve važne odredbe iz direktive o održivom korištenju, a države članice će moći uvjetovati plaćena također e, vezano za integrirano upravljanje. E, to će sasvim sigurno povećati obavještenost i osvješćenost poljoprivrednika jer će taj aspekt biti vrlo važan. E, to će se nadopuniti mjerama e, podsticaja i postojeće eko programi, a postoji mogućnost da se sredstva iz prvog stupa također koriste za takvo integrirano korištenje sredstava za zaštitu bilja. A i veću fleksibilnost za države članice koje mogu u svojim planovima za ZPP razviti strategiju kako bi ostvarili ciljeve koje se odnose i na održivo korištenje pesticida. Mislim dakle da je to potencijal za održivo korištenje pesticida koji omogućuje da se napravi i više od onoga što stoji u zakonskim okvirima. Što se vašeg drugog pitanja, dakle savjeta za poljoprivrednike, e, točno je da su oni potrebni poljoprivrednicima i države članice trebaju ih davati. U okviru ZPP-a e, ta služba za savjetovanje uključuje i direktivu održivosti i poljoprivrednici se dakle mogu obratiti nacionalnim službama kako bi dobile savjete, a to uključuje integrirani ono, upravljanje sredstvima za zaštitu bilja. Na pitanje gospođe Megines kako to e, primjenjuje države članice, upravo se provodi studija e, koja će se završiti za nekoliko mjeseci. A ove godine već smo planirali jednu radionicu na tu e, temu. A države članice već sada imaju na raspolaganju sredstva u tu svrhu. Gospođa Arena je pitala, pa, predsjedavajući prekida, mogli biste ipak dovršiti. Načelo neutralnosti savjeta to već sada jest dio e, sustava za e, savjetovanje poljoprivrednika i nadamo se da će parlament to podržati. Hvala. E, hvala što ste meni dali riječ. Ja ću se sada odmah pozabaviti postavljenim pitanjima. Za početak bih vam dala pregled e, kakva je sada e, e, revizija vezano za služenje svrsi zakonodavstva o pesticidima. Trenutno imamo nekoliko planova, zeleni plan, strategija od polja do stola. To je jedno od domena u kojem ćemo raditi. Namjeravamo objaviti izvještaj parlamentu i vijeću o služenju svrsi s jedno izvješće o strategiji od polja do stola, a drugo o održiv, direktivi o održivom korištenju. I e, te teme želimo uklopiti u ciljeve e, zelenog plana također. E, izvješće o e, služenju svrsi koje će se uputiti vijeću i parlamentu u potpunosti će e, uzeti u obzir što je studija ustanovila, uzet će također u obzir ono što je parlament stao u svoje dvije rezolucije na ove teme i s obzirom da je i parlament ustanovio da je naš sustav certifikacije i odobravanja tih sredstava najstrožiji u svijetu, međutim da ono što zaista moramo poboljšati je provedba i učinkovitost same e, provedbe uredbe. S jedne strane možemo potvrditi da su uredbe dobre što se tiče zaštite ljudskog zdravlja i okoliša jer imaju vrlo stroge kriterije, ali e, postotak e, molim da uzmete u obzir E, da je postotak sredstava koje su jako toksični svega od 2%, a očekujemo da tako visoke rizične substance da će se e, njihov e, postotak još više smanjiti. U svakom slučaju moramo smanjiti ovisnost od kemijskih pesticida i moramo više početi koristiti tvari koje su manje toksične. Ustanovili smo da cijeli sustav ima problema s kažnjenjem, kažnjenjem i e, svrha većine toga što ćemo predložiti bit će upravo da se to kašnjenje smanji, a također boljom provedbom o transparentnosti i održivosti e, sustava za procjenu rizika će poboljšati situaciju. Namjeravamo također izložiti titavu seriju E, mjera koje ćemo poduzeti i sve će to biti rezultat e, proučavanja svrhovitost, e, služenja svrsi sadašnjih propisa, a cilj je da se smanji ovisnost o kemijskim pesticidima. Što se pak konkretnih pitanja tiče, revizorski sud kaže da su tvari niskog rizika otprilike 3% sadašnjih aktivnih tvari. Komisija želi ubrzati stavljanje na rasporaganje tvari niske stope rizika. To je izravno povezano i s kašnjenjima u sustavu revizije do kojih sada prvenstveno dolazi na razini država članica jer sada e, znamo da ima više e, aktivnih tvari koje su na tržištu sada nego što ih je bilo prije i koje sadrže manji rizik, međutim e, treba vremena da one prođu kroz provjere. Ono što je novo jest da imamo godišnje otprilike 10 novih primjena od kojih e, je otprilike 50% onih koji predstavljaju mali rizik ili su pak biološke stvari. Dakle, industrija je dobro shvatila gdje e, moraju staviti naglasak kad se radi o sredstvima za zaštitu bilja u budućnosti. I e, zapravo kada čujemo ta 3%, situacija ipak nije tako loša kao što se isprva čini. Postavlja se pitanje o proizvodima koji su uvezeni. E, maksimalno ograničenje rezidua jest razina koja je uvijek ista bez obzira li se o sredstvima proizvodenim u Europskoj uniji ili izvan Europske unije koje se dakle uvoze. Radi se o razini procjene e, rizika e, koja je, koju je odredila EFSA i ona je uvijek ista i radi se o tome da ta sve mora biti e, ispravno za korištenje potrošača bez obzira na to gdje je proizvedeno. I tu su politike sasvim dosljedne. Naravno, postoje situacije gdje neke aktivne stvari, tvari nisu odobrene u Europskoj uniji recimo zato što nije bila potreba za tim. Europa ima e, nema nužno iste štetnike kao u ostatku svijeta. Ili pak mi jednostavno e, ne uzgajamo proizvode gdje bi se ti pesticidi mogli koristiti. Ali e, mi također i branimo neke tvari i maksimalna razina rezidua MRL je određena e, tako da e, ona bude e, zdravstveno ispravna, dakle sigurna i to se primjenjuje i na uvezene proizvode. Čuli smo puno za vrijeme rasprave o istim uvjetima za sve na tržištu i zapravo se moramo postaviti pitanje što uvozimo. Uvozimo mnogo toga što e, proizvodimo u Europi, ali naravno i ono što se u Europi ili uopće ne proizvodi ili se ne proizvodi u dovoljnoj količini. E, kava, čaj, egzotično voće ili povrće primjerice. A isto tako što se tiče hrane za životinje, u ovom času jako ovisimo o uvozu iz trećih zemalja, naročito kad se radi o soji. Isti uvjeti na tržištu za sve su jedna stvar, ali sasvim sigurno određena ovisnost i želja potrošača e, također koji žele neke proizvode, dakle neko voće i povrće su nešto drugo. Ljudsko zdravlje je nešto što apsolutno jamčimo. E, spomenulo se da je komisija tolerantnija kad se radi o jako toksičnim pesticidima, međutim ta tvrdnja ne stoji. Ako se radi e, o jako toksičnim pesticidima, onda nema sigurne maksimalne razine e, rezidua i e, prema tome tada neće doći do uvoza. Za kraj htjela bih također objasniti malo o načinu e, nadzora koji vršimo i revizorski sud je nadzirao i ekološku proizvodnju i nadzire situaciju u trećim zemljama o tome kako koriste pesticide i to vide i kolege u različitim izvještajima i to je jedna razine kontrole u smislu kontrolnog sustava trećih zemalja da se vidi kako oni e, koriste pesticide. kontroliramo na razini uvoza i isto tako imamo čitav niz roba gdje, koje se provjeravaju na granicama, uzimaju se uzorci, analitički se mjere e, pesticidi i imamo podatke kontrole uvoza. I za kraj je zaista tržišta Europske unije i tekako kontroliramo otprilike 80 tisuća e, proizvoda se kontrolira kako onih proizvedenih u EU, tako i u inozemstvu. Oprostite, morat ću vas sada prekinuti jer pred nama je još svega 10 minuta predviđenih za ovu raspravu, a htio bih i zastupnicima dati mogućnost da se jave a ne, da ne govori samo komisija. Dakle, hvala e, sada, a e, e, sada slijede govornici iz, iz parlamenta. Ok, I close the list. Evo, zaključujemo popis. Počinjemo od zelenih e, jer su oni pokrenuli ovo pitanje u dnevnom redu. Hvala. Budući da je preostalo samo 10 e, minuta, bit će malo teško ovo sažeto iznijeti. Započet ću od onoga što je meni najvažnije. Europski sud je prošle godine donio odluku u predmetu koji se odnosio na to da su se neki žalili da se direktiva 1107 eh, ne koristi ispravno za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša jer se ne procjenjuju aktivne tvari u odgovarajućim direktivama i smjernicama. Sud je odlučio da jedno poduzeće ne može jednostavno odlučiti što je aktivna tvara, što nije, tako da su zemlje članice nadležne za odobrenje tog proizvoda i onda one mogu reći da nisu provjerili određeni sastojak koji je važan u ovom kontekstu i Zemlje članice mogu reći poduzeću da tvrdi da je recimo aktivna tvar tiokloprid, ali da tu su i neke druge aktivne tvari i mogu onda zatražiti odgovarajuće podatke o tome. No, koliko znam, zemlje članice nikad ne ulažu takve prigovore, tako da se mješavine ne analiziraju. Htjela bih e, čuti od komisije kako će ona se za to pobrinuti i možda hoće li uvesti pravila za provjeru aktivnih tvari u proizvodima jer znamo da i ostale tvari uz aktivne tvari mogu povećati toksičnost aktivne tvari. Također, zanima me namjeravate li uvrstiti u direktivu 1107 e, sve što stoji u izvješću parlamenta o štetočinama. Nisam baš shvatila vašu ocjenu tog izvješća jer e, trebaju nam informacije o takvim učincima koji su se pokazali katastrofalnima, naročito u primjeni neonikotinoida. Evo, budući da je preostalo samo 10 minuta, ovdje ću se i zaustaviti. E, sada počinjemo sa pučanima. Gospođa Megenes. Evo samo nekoliko pitanja. Prvo se odnosi na ulaganje i istraživanje te ulaganje u inovacije. Dakle, ova poduzeća koja proizvode kemijske tvari ne traže nove proizvode zbog dugotrajnog razdoblja procjene i plasiranja na tržište. Dakle, zanima me li imate li podatke o tome i imate li možda podatke o, drugim istraživanjama koja se obavljaju drugdje? Zatim, e, svi znamo da u mnogim zemljama članicama je došlo do najezde skakavaca, tako da trebamo uravnoteženo primjenjivati neke proizvode jer oni nisu potrebni u nekim slučajevima, a u nekima jesu, ali želimo smanjiti svoju ovisnost o tome. E, očito je da javnost nije upoznata sa ovim e, sustavom izdavanja odobrenja, tako da bih htjela čuti kako možemo to poboljšati, ne samo to ubrzati, nego i kvalitetno odraditi kako bismo dobili dobre rezultate. Gospođa Molda, u ime Pučana, hvala lijepa. Čuli smo nešto o poboljšanju i smanjenju pesticida, što je trajna zadaća. I e, kao drugo znamo da maksimalna razina e, rezidua u e, prehrambenim proizvodima je među najnižima na svijetu i to je važna poruka. I sa njemačkog stajališta mogu reći ne, političku, ne politički da ekološka poduzeća i konvencionalna poduzeća se sve više usklađuju kada je riječ o zaštiti bilja. Evo, to je još jedna dobra poruka. Kada je riječ e, o ekološkim e, poduzećima, dakle, imam sljedeće pitanje. Dakle, u ovom području imamo i e, izuzetno izdavanje dozvola od stanja zemalja članica što se razlikuje. I recimo također kada je riječ o upotrebi e, bakrenog sulfata, dakle jeste li uzeli to u obzir u svojim razmatranjima? Hvala. Hvala, gospodin Polčak. Hvala. Ja također neću duljiti. Mislim da trebamo razmotriti način na koji možemo podupiriti poduzeća i motivirati ih na proizvodnju zamjenskih aktivnih tvari, zato jer proces registracije zahtjeva dugotrajan i zahtjeva mnogo ulaganja. Moje pitanje komisije je sljedeće. Dakle, kako ćemo doista podržati poduzeća i motivirati ih na razvoj alternativnih aktivnih tvari, jer mislim da nema dovoljno tvari u ovom kontekstu na tržištu. I osim toga, mislim da nemamo dovoljno podataka o toksičnosti tih tvari i mislim da bi e, takvi podaci trebali biti više na raspolaganju zemljama članicama. Gospođa Arena ime SDA. Euh, Hvala. Malo čas ste rekli da što se tiče pragova za rezidue toksičnih proizvoda, što se tiče uvoza, da je prag isti kao i za one koji su proizvedeni u Europi. Međutim, navodno komisija želi da se također mjeri rezidue toksičnih proizvoda u uvoznim proizvodima. Mislim da treba i jasno reći stvari. I zanima me što točno namjeravate učiniti što se tiče rezidua toksičnih proizvoda u uvoznim proizvodima. S druge strane, primjerice kod proizvodnje banana, e, postoje proizvodi kod kojih se često koriste pesticidi gdje nema rezidua, ali to ima posljedice na biološku raznolikost. Tako da možda nisu toliko važne rezidue, ali se to negativno odražava na biološku raznolikost. Na kraju ste spomenuli još i kontrolu na granici. Ja imam doista veliko povjerenje u javni servis, javne službe koje se, su nadležne za kontrolu na granici ali primjerice što se tiče nezakonitog e, drva u Anveru e, tu u toj luci na nezakonit način cirkuliraju e, cirkulira ne, dakle taj, to nezakonito drvo. Tako da ne znam na koji način onda možemo kontrolirati pesticide toksičnih tvari u uvoznim proizvodima. Mislim da doista moramo vrlo budno pratiti pitanje toksičnih proizvoda. Hvala gospodine predsjedatelju. Glavni cilj poljoprivrede, nažalost, je maksimizacija proizvodnje i naravno maksimizacija dobiti za proizvođače. Jedan od načina na koji se to ostvaruje je upotreba pesticida koji uništavaju okoliš i zdravlje ljudi. To je znanstveno dokazano i dokazale su to i nevladine organizacije. Pesticidi štete tlu, vodi i štete i različitim organizmima poput riba, ptica i insekata također predstavljaju opasnost po potrošače, a i same poljoprivrednike. Evo koje je moje pitanje. Dakle, u okviru strategije od polja do stola imamo i predviđeno proizvodnju hrane održivim načinima. Dakle, hoćete li ograničiti upotrebu pesticida i provesti učinkovitu kontrolu njihovog učinka na zdravlje i okoliš? Podsjećam da je jedno poduzeće zatvoreno zbog toga što je bilo optuženo zbog e, testiranja na životinjama, ali e, taj se postupak nije pokazao pretjerano pouzdanim. Hvala, predstavnik Rinjuja, gospodin Hojšik. Hvala na ovoj raspravi. No, započet ću sa jednim razlogom za razočaranje. E, komisija je prije godinu dana obećala e, preinaku ovog sustava i mi još to čekamo. No, međutim, dobili smo ovaj dokument koji je dosta opširan i to je izradila naša služba za istraživanje i on ukazuje na to da e, primjena ove uredbe nije jednostavna i da ne postiže rezultate. Drago mi je stoga što komisija poduzima određene inicijative i vidjeli smo da predlaže novu inicijativu koja predviđa ubrzavanje izdavanja dozvola za alternativne proizvode i također e, postupno ukidanje određenih proizvoda. No, zanimaju me neki detalji o komisijnim planovima. U prvom redu komisija kaže da 50% e, podnesenih zahtjeva odnose se na niskorizične pesticide. Evo kako to meni zvuči. Dakle, iz novih e, izvora e, obnovljive energije zapravo imamo 50% energije, ali sada nam treba 100% niskorizičnih pesticida u ovom procesu odobrenja. Kako ćemo to postići? Kako možemo obrcati taj proces? I drugo, što ćemo učiniti sa dozvolama i produljenjima sukladno članku 17. Ja se sam e, sebi činim kao stalnim prosvjednikom jer imamo stalno izdavanja dozvola za tvari koje imaju svojstva zbog kojih e, ne bi se mogla dodati, e, izdati dozvola o budućnosti kada bi se ponovno postavio zahtjev, ali onda se stalno produljuju te postojeće dozvole. Hvala. Gospođa Mec, e, prema sadašnjim smjernicama za procjenu rizika pesticida pokazalo se da to nije produktivno za okoliš i zapravo se oni razrađuju u suradnji e, sa poduzećima, ali time se ne bave znanstvenici. Zato nam trebaju neovisne smjernice u području pesticida i procjene rizika i istih kako bismo spriječili gubitak bioraznolikosti. Osim toga, znamo da e, su neki laboratoriji počinili prijevere u vezi sa testovima ispravnosti i sukladnosti. Dakle, ovi ažurirani dokumenti i smjernice komisije, jesu li oni izrađeni u suradnji sa neovisnim istraživačima umjesto sa poduzećima i e, hoće li oni podići razinu zaštite okoliša i slaže li se komisija s time da bi bilo potrebno osigurati i e, razmatranje znanstvene literature koja bi se smatrala pouzdanim izvorom informacija za potrebe procjene rizika i priznaje li komisija da su istraživanja u laboratorijama koje financira industrija zapravo pristrana. Zatim imamo drugo pitanje u vezi sa razdobljem odobrenja pesticida koji imaju kancerogene tvari u sebi, ali evo to je već bilo spomenuto. Hvala. I posljednje pitanje, gospođa Hazekamp. Hvala. Molim komisiju da razmislio o pitanju koje sam e, prije postavila i revizorskom sudu o integriranom e, zaštitu bilja i sjemenju. Što komisija osim toga namjerava učiniti kako bi se sastojci u proizvodima i formulacije razmotrile u smislu dugotrajne toksičnosti, odnosno kancerogenosti i e, u smislu um, endokrinih disruptora. I zatim ponovno izdavanje i produljivanje dozvola. Što se, što se čini kako bi se e, spriječilo stalno produljavanje dozvola e, za pesticide, jer je to pitanje koje smo postavili prije više godina. Jer čini se da komisija sada ponovno produlje valjanost za 34 tvari. I također e, tu odgodu ili je radno opterećenje EFSA. Dakle, zašto komisija ne oduzme dozvole koje je EKA prepoznala kao opasne i osim toga također imamo i proizvode koji su prepoznati kao reprotoksični 2010. godine i možete li nam e, nešto reći o konkretnoj jednoj tvari proksikonazolu, dakle e, kako je sada stanje s njime u vezi nakon e, rasprava unutar radne skupine? Hvala, evo dajem komisiji tri minute, ne više, jer nakon toga imamo obavijest o koronavirusu, i osim toga trebate odgovoriti i na pitanje u vezi sa strategijom od polja do stola. Evo, hvala, ja ću se doista potruditi. Tvari koje nisu aktivne tvari. E, razumijem pitanje o koformulantima, sinergiji istih i tako dalje. Dakle, rad na koformulantima doista dobro napreduje i mi ćemo uskoro podnijeti popis neprihvatljivih koformulanata stalnom odboru i radimo također na pitanju sigurnosti i sinergije, A kada je riječ o mješavinama, komisija dobro napreduje i očekujemo dva konačna izvješća u travnju o takvim proizvodima. Moramo reći, međutim, da je to vrlo složeno pitanje. Nitko ne odugovlači, ali to je doista zahtjevan znanstveni rad i sada ću samo reći da radimo od ova pravca, no neću ići dalje u detalje. Dakle, vidjet ćemo izvješće EFSE u travnju. Slažem se s time da treba smanjiti ovisnost o pesticidima. Svi imamo istu namjeru, dakle trebamo smanjiti ovisnost o takvim tvarima i moramo pomoći poljoprivrednicima u primjeni integrirane zaštite bilja, u iznalaženju alternativa i tako dalje. Ova strategija od polja do stola nam može poslužiti kako bismo predočili poljoprivrednicima kako to ostvariti. Zatim, zaštita sjemenja, to može predstavljati integriranu zaštitu bilja, neonikotinoidi, naravno ne, ali ako se stavljaju zaštite na bilje treba, e, na sjemenje, onda trebate koristiti daleko manje pesticida. Dakle, to kao je kao metodologija jest korisno, no naravno e, ne smiju se koristiti zabranjeni neonikotinoidi ili oni koji su odobreni za vanjsku upotrebu i ne vidim kako bi se to dvoje moglo pomiriti. Zatim e, eko uzgoj. Naravno da se i tu koriste pesticidi, no postoje stroga ograničenja um, u upotrebi modre galice i također eko uzgoj i mm, treba također smanjiti ovisnost o korištenju pesticida i mi ih trebamo na to pozvati. Sve tvari koje se koriste i u eko poljoprivredi mogu biti problematične u određenim slučajevima i to trebamo također riješiti. Zatim, niskorizični pesticidi i podizanje zahtjeva za iste na 100%, da, svakako, to bi bilo korisno. Mi smo započeli reviziju zahtjeva kako bismo prilagodili ovaj postupak proizvodima koje industrija priprema. Evo vidim da e, se predsjednik vrpolji, tako da e, mislim da moram prekinuti i mislim da ćemo dati odgovore kasnije. Ne brinite, ne vrpoljim se, no nemojte zaboraviti na zeleni plan. Da, Nadam se da će glavna uprava za zdravlje i povjerenica odgovoriti na naše zahtjeve. Evo, hvala vam na ovom pregledu o pesticidima, zahvaljujem komisiji, a sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda. Dakle, to je ažurirano priopćenje komisije o koronavirusu. Imamo jednog govornika ovdje u prostoriji iz glavne uprave za zdravlje, gospodina Rajana, i imamo jednog govornika iz Štokholma putem video linka. Nažalost, predstavnica CDC-a nije mogla doći osobno u Brisel, ali htjela nam je pružiti ažurirane informacije o koronavirusu. Dakle, gospođa Manen Štokholma, dakle, započinjemo od vas, gospodine Rajan, na desetak minuta. Molim vas za e, posljednje informacije o tome kako stojimo i koje su ažurirane smjernice komisije. Dobro jutro. Želim vas samo izvijestiti o situaciji vezanu uz koronavirus ministri zdravlja su se po prvi puta sastali 30. veljače kako bi koordinirali odgovor. Dakle, 13. veljače je bilo 44 slučajeva iz Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Tri tjedna kasnije imamo 3400 slučajeva u Europskoj uniji. Ujedinjena kraljevina, Monako, Švicarska i San Marino. Tako da 44 i 3400 vidite i sami razliku. Većina slučajeva nalazi se u Italiji, više od 2500 ih je evidentirano u Italiji. Osim Kine, najviše su zahvaćene Republika Koreja, više od 5000 slučajeva, Italija oko 2500, te Iran 2300 slučajeva. Virus je zahvatio oko 70 zemalja na svim kontinentima svijeta u različitim razmjerima. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti i dalje daje epidemiološke nalaze svakodnevno, e, tehničke smjernice državama članicama i javnosti. Posljednja ocjena rizika e, Centra za prevenciju i kontrolu bolesti navodi da je rizik povezan za infekciju ljudi u Europskoj uniji srednje do visoke razine na temelju mogućnosti prijenosa i posljedica bolesti. Situacija nije ista u svim državama članicama, međutim, Europska unija je još uvijek u fazi zadržavanja širenja bolesti, tako da se još uvijek napori uloži u tom smjeru, što bi značilo identificiranje i nadzor nad klasterima te uspostava, eh, odnosno slijeđenje onih osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženima. Također ulažemo i u mjere pripravnosti i pripremamo se za najcrnji scenarij. Europska komisija traži od država članica da se pripreme za mogućnost daljnjeg prijenosa bolesti te da ustanov zdravstvene skrbi moraju biti u stanju primiti potencijalno veći broj pacijenata što omogućuje zapravo, što zapravo postavlja se pitanje što bi se dogodilo ako veći broj pacijenata e, bude na zdravstvenoj skrbi. Zatim, isto tako je važno voditi računa o visokorizičnim skupinama stanovnika, posebno starijim osobama, ali i osobama koje imaju zdravstvene tegobe ili kronične bolesti. Nadalje, razgovara se o adekvatnom e, financiranju i pripravnosti na širenje bolesti te priprema planova za slučaj izbijanja pandemije. Komisija daje upute i potporu državama članicama što uključuje logističku i financijsku pomoć i da kako surađujemo s državama članicama u koordiniranju napora i davanja odgovora, međutim sve je u pravnoj, e, s pravnom smislu nadležnosti država članica. Što se tiče mjere koje se provode ili koje mjere žele početi provoditi, komisija naglašava da moraju biti adekvatne, razmjerne te utemeljene na znanstvenim činjenicama i to u odnosu na svaku pojedinu fazu pandemije. Mjere treba uspostaviti žurno kako bi se e, prekinulo prenošenje virusa sa osobe na osobu i kako bi se pokušao zadržati širenje virusa. Primjerice, Mjere se mogu odnositi na sljedeće primjere, ali ovo nije e, isključiv popis. Dakle, javna okupljanja, zatim zatvaranje obrazovnih ustanova, osiguranje da postoji zaštitni materijal u onim sektorima koji su najzahvaćeniji, regrutiranje dodatne radne snage kao što su e, studenti medicine i umirovljeni zdravstveni djelatnici, zatim e, potrebna zaštita i materijali za suzbijanje epidemije, te pravne, pravne odredbe koje mogu pomoći u ublažavanju širenja virusa kao što su propisi o karanteni. To su sve mjere koje se preporučaju, a E, komisija je dala svoje smjernice na temelju preporuka Svjetske organiza zdravstvene organizacije te Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Uvođenje adekvatnih mjera u ovom trenutku može odgoditi prenošenje bolesti ili e, može odgoditi vrijeme za progresiju izbijanja epidemije. To dodatno vrijeme koje na ovaj način možemo osigurati važno je za adekvatnu pripremu sustava zdravstvene skrbi kako bi se mogli nositi sa porastom broja pacijenata te može omogućiti e, da se pripremimo i da se e, nabave adekvatni antiviralni lijekovi. Zato je važno da države članice sada imaju planove za pripravnost. Nadalje, potičemo države članice da nastave sa komunikacijom s javnošću, dakle važno je pružiti adekvatne činjenične informacije. Kao što smo čuli, moramo baratati isključivo znanstveno utemeljenim činjenicima i smanjiti lažne vijesti koje kruže vezano uz eh, epidemiju virusa. Također nam treba sustav za rano upozoravanje, to je naš elektronički sustav za širenje informacija, zatim sigurnosni odbor koji okuplja sve ministre zdravlja država članica i treće naša mreža osoba koje komuniciraju s javnošću. Dakle, surađujemo sa sve tri skupine i sa ovim e, instrumentima da bismo uspostavili sinergije E, što se tiče dakle načina na koji se komunicira s javnošću, ne možemo isključiti daljnje širenje virusa u Europi, međutim moramo istaknuti važnost koordinacije provedbe mjera. Mjere će biti solidnije ukoliko postoji dobra koordinacija sa susjednim zemljama. Unilateralne odluke koje donose države članice mogu snažno utjecati na odgovor Europske unije u cjelini. Želim iskoristiti ovu priliku da istaknem da Svjetska zdravstvena organizacija trenutno ne preporuča nikakve restrikcije što se tiče putovanja i trgovine. Trebamo primjenjivati preporuke Svjetske zdravstvene organizacije te Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti što je potvrdilo i vijeće ministara na sastanku održanom 13. veljače ću vam sada pregled najnovih aktivnosti. Komisija je pokrenula zajednički postupak za javnu nabavu za e, zaštitni, e, zaštitnu opremu za osoblje, za zdravstveno osoblje. To je još u tijeku, tako da vam ne mogu sada iznijeti previše pojedinosti, ali želim samo naglasiti da postoji šica određenih proizvoda na tržištu, tako da nećemo moći ispuniti sve potrebe koje su iskazale države članice. Također postoje i zajedničke aktivnosti zdravstvenog programa e, primjerice što se tiče suradnje između laboratorija za testiranje te ulaznih točaka koje bi, e, što bi trebalo pomoći državama članicama da unaprijede svoje sustave. To je u sklopu zdravstvenog programa. Naše agencije, poput Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, ali isto tako i Europska agencija za lijekove, i neke druge agencije uključene su u e, aktivnosti vezane uz ovu kriznu situaciju. Što se tiče potrebe za zaštitom unutarnjih granica, želim naglasiti da su ministri zdravlja Italije i susjednih zemalja imali sastanak u Rimu 6. veljače kako bi se koordinirao odgovor na situaciju u Italiji i susjednim zemljama koja se rapidno mijenja. Dakle, nisu vezene E, kontrole na unutarnjim granicama, te nisu uvedene nerazmjerne mjere, mjere koje bi se u ovom trenutku mogle smatrati nerazmjernima. E, sutra će se održati sastanak e, ministara zdravstva. Komisija dakle želi istaknuti da su potrebne razmjerne i učinkovite mjere te ćemo zatražiti od država članica da definiraju svoje potrebe u smislu eventualne potpore Europske unije. Kolega Johannes Lukner je ovdje koji je zadužen za upravljanje kriznim situacijama u glavnoj upravi EKO, tako da i on može uzeti riječ tijekom ove rasprave. Hvala možda može uzeti riječ e, i dati odgovore ukoliko bude pitanja koja se tiču njegovog kruga rada. Sada dajem riječ e, ravnatelju ECDC iz Štokholma, ravnateljici iz ecdc Zahvaljujem također tajništu i službama parlamenta koji su prevladali sve poteškoće vezano uz ovu videokonferencijsku vezu. Dakle, to je također imamo moguć prijevod. Imamo i ovdje informatičku potporu. Imate ove kompjuter imam ove kompjutere, ali to je opravdano. Izvolite sada da vam dajem riječ. Hvala vam na današnjem pozivu. Želim vam e, dati neke najnovije informacije o trenutnoj situaciji. Objasnit ću vam našu ocjenu rizika vezano uz izbijanje bolesti koronavirusa. Ovdje vidite opću epidemiološku situaciju u svijetu. Kao što smo čuli, trenutno imamo više od 95 tisuća slučajeva. Ispričavam se, a molim vas samo da prikažete puni ekran da prikažete slajd na ekranu, preko cijelog ekrana i u protivnom ćete to dobiti u papirnatoj verziji. Molim vas sljedeći slajd. Ovdje možete vidjeti kakva je situacija u svijetu. Dakle, više od 95 tisuća oboljelih i oko 3 tisuće smrtnih slučajeva. Plavom bojom su označeni slučajevi prenošenja virusa izvan Kine. Od prošlog tjedna zabilježen je veći broj slučajeva zaraze izvan Kine nego u Kini. Na sljedećem slajdu možete vidjeti trenutnu situaciju u Europskoj uniji, Monaku, San Marinu, Švicarskoj i Ujedinjenoj Kraljevini. Imamo oko 4300 slučajeva, uključujući i 110 smrtnih slučajeva. Žutom bojom, ovi žuti stupci su evidentirani slučajevi u Italiji. 21. veljače Italija je imala četiri zabilježena slučaja, a dva tjedna kasnije zabilježeno je više od 3000 slučajeva, što ukazuje na potencijal daljnjeg širenja virusa. U protekla dva tjedna broj oboljelih povećao se i u drugim zemljama, osim Italije, u Francuskoj, Njemačkoj i Španjolskoj. države članice Europske unije u različitim su fazama. Još uvijek ima vrlo mali broj zemalja gdje nema evidentiranih slučajeva, te imamo mali broj zemalja gdje postoje veliki klasteri. Mi vrlo e, budno pratimo situaciju, te porast novih broja slučajeva i kontinuirano dajemo evaluaciju situacije. Prošli ponedjeljak smo objavili novu ocjenu rizika, to je peto izdanje od izbijanja ove ovog širenja virusa. Dakle, što se tiče rizika za građane u Europskoj uniji, europskom gospodarskom e, prostoru i Ujedinjenoj kraljevini. Rizik je srednji do visok i to zbog porasta zabilježenih e, slučajeva i porasta slučajeva koji nisu povezani sa zahvaćenim područjem ili nekim e, evidentiranim e, slučajem. Što se tiče rizika u klasterima, e, koji su slični onima u Italiji, u sljedećih nekoliko tjedana također je rizik srednje do visoke razine, tako da postoji vjerojatnost da, da se takvi klasteri pojave i u drugim državama članicama osim u Italiji. Također smatramo da je vrlo vjerojatno da se e, pojavi e, šire oboljenje u zajednici, e, dakle odnosno da se pojavi zaraza unutar lokalno. Ovdje smo definirali nekoliko različitih scenarija, tome smo pridodali i mjere koje smatramo da treba uvesti u slučaju da se pojavi neki klaster. Ako nema klaster, dakle nulti stupanj klastera, znači da nema prijavljenih slučajeva i da treba raditi na planovima pripravnosti. Zatim prvi scenarij je situacija ukoliko postoji više slučajeva koji su izvana, došli izvana, drugi scenarij, situacija u kojoj imamo veći broj e, dakle slučajeva koji su došli izvana te lokalna transmisija unutar zemlje. Treći scenarij e, lokalizirano širenje virusa e, koje postaje sve veće što znači da se povećava pritisak na sustav zdravstvene skrbi. Četvrti scenarij bila bi situacija u kojoj imamo dakle um, od trajnu transmisiju, održivu transmisiju te preveliko opterećenje na zdravstveni sustav, uh, posebno na intenzivnu njegu, broj kreveta u bolnicama, uh, bolesne zdravstvene djelatnike ili one koji su preopterećeni, nedostatak zaštitne opreme i nedostatak E, kapaciteta za dijagnosticiranje oboljelih. Trenutno smatramo da je nekoliko zemalja još u prvoj fazi, to bi bio ovaj prvi scenarij, većina sada ulazi u drugu fazu Želim samo još jedanput e, ponoviti ovo što je već rečeno. E, u ovom trenutku države članice moraju aktivirati svoje planove za pripravnost, što se posebno tiče toga da se regrutiraju i da se traže novi zdravstveni djelatnici, da se o, osposobe bolnice i aktiviraju kapacitete što se tiče bolničkih kreveta. Zatim što se tiče instrumenata za potporu državama članicama, imamo dva stručnjaka iz ECDC-a koji su bili prošli tjedan u Italiji kako bi pružili potporu nacionalnim i regionalnim vlastima u naporima da se zadrži širenje bolesti i e, o to njihovom izvješću se sada trenutno razgovara. Mi smo spremni pružiti pomoći drugim državama članicama ukoliko to zatraže. Trenutno imamo oko 60 djelatnika E, iz našeg centra koji rade isključivo na COVID-19. Naš centar za izvanredne situacije mobiliziran je na najvišem stupnju od 31. siječnja a svakodnevno objavljujemo ažurirane podatke na našoj web stranici. Osim ovih ažuriranih e, podataka koji se objavljuju svaki dan, spremni smo pružiti potporu državama članicama na različite načine. To može značiti da dođemo na teren ili da im damo smjernice e, putem videokonferencijske veze, telefonskim putem, možemo također, mogu također računati na razmjenu dokumenata, možemo im pomoći u oblikovanju poruka za javnost i tako dalje. E, nadalje surađujemo sa kolegama iz glavne uprave Sante, sa, također sa E, drugim centrima za prevenciju bolesti u SAD-u, Kini i Africi. Konzultiramo se i sa savjetodavnim forumom, imamo izvanredne sastanke. Svrha je razmjena iskustava i rasprava o tome na koji način se strategije nadzora mogu prilagoditi situaciji koja se mijenja. Nastavit ćemo raditi na tome, davat ćemo novu ocjenu situacije, davat ćemo ažurirane podatke e, novog broja slučajeva. Svakodnevno, osim naše web stranice, imamo također i izvješće o prijetnjama, što možete skinuti na mobilni telefon. Imamo također i specifično poglavlje koje se tiče COVID-19 i to možete također učitati i e, na mobilne uređaje. Hvala i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vama. Prije nego što dam riječ zastupnicima, informacije radi. Sljedeći tjedan ćemo imati sastanak iza zatvorenih vrata, koordinatori i povjerenica Kiriakides ali e, naši koordinatori e, će e, se u četvrtak s njom sastati i razgovarati između ostalog i o koronavirusu. Ona naime danas nije mogla doći. Najprije dajem riječ gospodinu Lizeu, a nakon toga će slijediti drugi govornici. A vidim da je popis govornika vrlo velik. šest dodatnih se javilo. Okay. So we close the list. Perfect. Let's start with uh, Peter Lise for the EPP. <clears throat> Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala gospodine predsjedniče i hvala komisiji e, i hvala predstavnicima ECDC-a. Nalazimo se u teškoj situaciji, ja sam osobno liječnik i kada razgovaram s kolegama, koji su virolozi. Znam da nije lako davati prave odgovore, tako da ne zavidim nikome koji sada mora donositi odluke. Moramo biti mirni i kao što e, se vrlo često čuje, ne smijemo paničariti, ali iz psihologije znamo da e, reći ne paničariti je najbolji način da se prozroči panika. Dakle, rad bih radije e, rekao budimo mirni. Dakle, ovo je jedna smrtonosna bolest koja odnosi sve više života svakoga dana, svakoga tjedna. Situacija jest e, ozbiljna, moramo biti budni. Želimo uputiti, međutim, e, jednu kritiku našim govornicima, ako sam dobro čuo, a to sam usporedio sa dojmovima kolega, E, gospodin Rajan je predstavio dobre e, podatke i e, tu imamo razliku u podacima sa ECDC-om. Dakle, to ne smije se događati, morate se dogovoriti imati iste podatke. Jedan kaže 3400, drugi kaže 4200. To ne može tako. To se mora poboljšati. I reći ću još nešto što će možda izazvati nemir, ali trebamo pogledati činjenicama u oči ti e, brojevi ne štimaju, niski su, imamo već broj slučajeva u Europi koji još nisu dijagnosticirani i e, nažalost u Italiji imamo e, stotinu smrtnih slučajeva i ako pođemo od činjenice da zahvaljujući Bogu zapravo taj virus nije toliko smrtonosan, Prema procjenama 0,5% osoba koje su nositelji virusa, e, dakle ako e, od njih e, umre samo 0,5%, znači to bi značilo najmanje 20 mrtvih u Italiji. To trebamo pogledati u oči i u mojoj zemlji Njemačkoj imamo i više od 200 slučajeva, ali zapravo je to stoga što ne testiramo sve. Sada mm, mm, naravno ne tvrdim da treba testirati sve koji šmrcaju, ali trebamo testirati one koji imaju visoku temperaturu, dakle COVID-19 ne izaziva šmrcanje, ali može izazvati i teškoće u respiratornim e, putovima. Dakle, treba se ustanoviti točno što se događa. kada bismo mogli smanjiti širenje bolesti, ako već ne zaustaviti, morali bismo e, provesti na e, stotine tisuća testiranja u Europi. Dakle, trebalo bi malo smanjiti ono što nije potrebno. Mislim da bi to bilo razumno, ne smijemo dakle pretjerivati u mjerama, ali ono što je predloženo jučer je već e, na granici mogućeg. Sada se raspravlja o tome hoće li se održati plenarna sjednica idućega tjedna. Naravno, ne odlučujemo o tome, ali ako je održivamo, onda moramo se pobrinuti za to da ako se neko razboli u Strasburu, onda da se osigura odgovarajući prijevoz kako onda e, ti ljudi ne bi bili odvojeni od obitelji. Dakle, e, da se dađu e, u karanteni kod kuće, a ne u Strasburu. I to moramo osigurati za sve. Recimo, da se Ursula von der Leyen zarazi u Italiji i onda tamo završi u karanteni. Dakle, u tom slučaju morao bi se omogućiti da bude u Briselu u karanteni, da može pratiti razvoj događaja. E, nažalost, imam malo vremena, gospodine gospodin predsjednik već ima pravo, no evo, reći ću ukratko da nam treba više Europe u koordinaciji i e, ne smijemo davati za istu situaciju različite preporuke. Komisija, znam da ima e, različite, odnosno ograničene e, pravne mogućnosti, ali isto kao političari moramo snažnije nastupiti i davati iste preporuke i trebamo jače surađivati recimo u pribavi zaštitnih materijala i u iznalaženju terapija i e, razvoju cijepiva. Dakle, zato me zanima što komisija poduzima kako bismo zajedno nastupili. Dakle, mogao bih još mnogo toga reći, ali s obzirom da nema vremena, ovdje ću završiti. Hvala i molim vas da se držite onoga što je u nadležnosti ovog odbora. Mi ne odlučujemo o tome gdje će se sljedećeg tjedna održati plenarno sjednica. I isto tako držite se vremena kako bi i druge kolege mogle govoriti. Sada i u Gutelandu ime socijalista i demokrata. Hvala lijepa. Zahvaljujem i komisiji i doktorici Amon iz ECDC-a na vrlo dobrom izlaganju. Zaista je važno da nas se obavještava o razvoju događaja i da vidimo što mi u Europskom parlamentu možemo učiniti da znamo što se događa kako bismo omogućili isto tako i osigurali da ministri zdravstva znaju točno što rade, da kako bi se spriječilo da ljudi e, se zaraze, a za slučaj da do zarade dođe, da zaraze dođe, onda da imamo i funkcionirajući zdravstveni sustav pravu dijagnostiku i poduzimanje pravih koraka. A ovo ostajanje u izolaciji i karanteni također e, moramo mm, sagledati, ali sve mora biti razmjerno. Naravno, puno je bolje da ako dobijete e, koronavirus, morate biti kod kuće i za to vrijeme ne smijete e, se ni sa kime susresti. Što je kolega Lize rekao je važno. Naime, ne smijemo čuti različite podatke iz različitih izvora. Primjerice, e, duljina inkubacije. Prvo se rekao da su to dva tjedna, a sada se kaže da je to možda i dulje. Jasno mi je da e, to nije točno poznato, ali možda bi bilo bolje reći da se jednostavno ne zna. E, e, e u EC, e, dc ste to pokušali reći, ali neki stručnjaci u medijima daju neke druge podatke. Puno je bolje reći da niste sigurni u to što govorite, e, nego da se pravite da znate o čemu govorite i kasnije to morate promijeniti. A drugo što želim pitati je kako spriječiti zarazu. Htjela bih da europski građani imaju osjećaj da mi nešto radimo da spriječimo da se zaraza širi. Da ne samo da je najvažnije kako bi se ispikla panika da se vidi da je zdravlje u prvom planu. Prema nekim pravilima sada se zatvaraju škole a neki smatraju da to nije nužno. Bilo bi dobro da saznamo što možemo učiniti preventivno kako bismo spriječili širenje zaraze. Jer e, možda neke stvari ne treba raditi jer jednostavno nisu važne za ono što je potrebno učiniti. A jednostavno ljudi e, na taj način povećavaju rizik jer odlaze tamo kamo ne bi smjeli ići. E, kako se to može promijeniti? E, sada u ime kluba Renew, gospodin e, Stefan Nenota. Hvala lijepa. Ovo je zaista vrlo korisna je prezentacija. Znam da se vaš centar ne bavi izravno tim pitanjima, međutim, zanimalo bi me Kakve strateške planove ima komisija vezane za zalihe opreme za slučaj da pomanjka nekih sredstava, nekih stvari. Ne možemo samo pokušavati se obratiti susjedima. Trebamo udovoljiti potrebama država članica. Postoji li neki alternativni plan? Dakle, što učiniti za slučaj da e, neke stvari manjkaju i da nekih proizvoda jednostavno nema na raspolaganju? I za kraj, e, govorili ste o jednoj aplikaciji. Da li oni koristi e, podatke za sve države članice? Gospođo Tardino, ime kluba IDE. Hvala. Spomenula se Italija i e, stanje zaraze u Italiji. E, Italija je jedna od zemalja gdje su se vrlo transparentno dali stvarni podaci e, o zarazi do sada. Što, ako mi dopustite, možda nije bio slučaj u drugim zemljama. To ima reperkusije ne samo načina na koji se upravlja tom psihozom oko virusa koja je dosta velika u našoj zemlji. Međutim, to ima i posljedice na gospodarstvo. Već eh, nekoliko dana eh, mnoge iz distribucijskog lanca žele da se bez ikakvih znanstvenih eh, E, u temeljasti traže da na talijanske proizvode se stavi neki certifikat da ne sadrže korana virus. To je apsolutno neopravdano i e, pogađaju mnoge proizvode iz Italije, uključujući i poljoprivredno prehrambene proizvode. A to je e, vrlo bitan sektor našeg gospodarstva. I e, htio bih vas pitati jeste li vi upoznati sa takvim nekim nerazumnim zahtjevima i jednostavno da li vi smatrate da je nerazumno tražiti takve dodatne certifikate, a osim toga na taj način se sprečava sloboda kretanja i e, mnogi pokušavaju na taj način blokirati italijanski izvoz. A neki e, smatraju, odnosno ustanovljeno je da je to respiratorna bolest koja se širi zrakom, a ne može se e, prenijeti hranom. Hvala, sada zeleni. Hvala na ovim informacijama i hvala na vam što ste nam rekli koje mjere bi trebale poduzeti države članice. Slažem se s Peterom Lizeom da vrlo vjerojatno ima više e, oboljelih nego što je e, evidentirano. E, mnogi ljudi možda i ne odlaze doktoru, a što se djece tiče, znamo da djeca često nemaju simptome ili pak da nemaju simptome koje bi ukazivali na to da imaju neku um, težu uh, bolest. Ono gdje se ne slažem s Peterom Lizeom, ako testiramo ljude koji imaju probleme s plućima, još uvijek nismo testirali sve oni koji um, E, su nositelji virusa i e, mogli bi ga dakle prenijeti. Vizorozici kažu da su e, ljudi mogu nositi virus i u ždrijelu, a ne nužno dakle i prije nego što virus dođe do pluća. U tom smislu je koronavirus puno virulentniji od SARS-a jer je SARS postajao zarazan tek kada bi došao u pluća i zato se i tako brzo širi koronavirus. Što je s ranjivim skupinama? Mislim ovdje na ljude koji žive sami, nitko se za njih brine, nitko ne može ustanoviti imaju li kakve simptome. Što je s beskućnicima? koji puno lakše mogu oboljeti. E, kontaktiraju s velikim brojem ljudi, svakodnevno ne žive u e, čistim uvjetima, uvjetima koji se nikada ne dezinficiraju. A što je s ljudima e, koji su u malom prostoru, recimo prihvatni centar na Lesbosu izgrađen za 3000 ljudi, a sada tamo ima preko 10.000 ljudi, od toga 7.000 djece. Na takvom se mjestu virus može jako brzo proširiti. Gospođa Koklinska, koja je naša e, također kontaktna točka za ECDC. Hvala. Gospođa Amon, članak 168. ugovora o funkcioniranju Europske unije kaže da države članice trebaju biti odgovorne za organizaciju zdravstvenog sustava. Nužno je da države članice budu aktivnije, da imaju planove, akcijske planove, moraju definicirati kapacitete i povećati aktivnost u bolnicama vezano za sprječavanje zaraza. Stoga je vrlo važno pripremiti se za sljedeće korake u e, potencijalnim scenarijima e, širenja zaraze kakvo je, koje je objavio ECDC u ponedeljak. Naročito e, se mogu osvrnuti na četvrti scenario, a to je da se zdravstveni sustav jednostavno može doći u situaciju da ima previše slučajeva i da se ne može nositi s takvom krizom. Već neko vrijeme u Europi nadalje nedostaje određenih lijekova, a to bi se moglo jako pogoršati s obzirom na koronavirus. Dakle, zanima me što je s tim. Zanima me što misli komisija, možete li se zaista nositi s mogućnošću da naše ljekarne nemaju dovoljno lijekova. Što će se napraviti da se osigura proizvodni lanac ako se epidemija proširi Europom? Također, hoćemo li Hoće li komisija objaviti planove vezane za zloporabu tržišnog natjecanja? Gospođa Hazekamp u ime Goja. Hvala lijepa. Naravno, nastoji se ograničiti prenošenje koronavirusa, ali nije se obratila pozornost na činjenicu da bi moglo doći i do novih žarišta u budućnosti, recimo e, virusa virus ebole i SARS su prenijeti na čovjeka sa e, šišmiša, šimpanzi, ovaca i koza. I ovaj virus e, COVID-19 e, je prešao sa životinja na ljude. Zatim trgovina divljim životinjama. To postoji i u Europi. Kako postupamo prema tim životinjama? Pa, u takvom postupanju može doći do dodatnih rizika i pojave novih žarišta. Zato želim upitati komisiju sljedeće. Što namjeravate učiniti kako biste zabranili trgovinu zaštićenim vrstama životinja? Možda ćete mi e, reći da nije ovo pravi trenutak za ovo pitanje, ali istom logikom ste se poslužili i prilikom e, svinske groznice, sarsa i ebole. Mislim da bi trebali djelovati također i na ovom planu. Zatim u Kini je prepoznata opasnost koju predstavlja trgovina životinjama i također konzumiranje tih životinja. U Wuhanu životinje završavaju u kavezima i napuštene su nakon toga svoje sudbini. Riječ je o tisućama pasa koji su napušteni. Jeste li upoznati sa tom situacijom i što ćete poduzeti? Hvala, gospođa McGinnis. Hvala na ovom važnom izlaganju. Imam e, dva pitanja. E, zanimalo me ono što je rekla predstavnica cdc e a o ova četiri scenarija. Mene zanima kako ćete spriječiti ostvarenje scenarija broj četiri ili je li to neizbježno i je li sada vrijeme da se za to pripremimo jer to mi nije bilo jasno. I zatim, izvor virusa. Špekuliralo se dosta o tome, ali nitko nije utvrdio točan izvor zaraze. Dakle, u Irskoj imamo klaster ljudi koji su se vratili iz Italije i jedna od tih osoba je radila na hitnom traktu, tako da možete vidjeti koliko se to može pretvoriti u vrlo veliku opasnost za širenje virusa. Naravno da niko ne želi širiti paniku, ali vidim da je Kalifornija upravo poglasila izvanredno stanje. Dakle, to je globalno pitanje i mislim da je to dovoljno kako bi e, stručnjaci vodili glavnu riječ, a ne političari. Sada sam zahvalna na ovoj znanstvenoj raspravi i prepuštamo se vašem vodstvu. Hvala, gospodin. Hvala, gospodin Sinabu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja sam e, radio kao liječnik u Rumunjskoj njažu i znam da je samo pitanje trenutka kada će se proglasiti pandemija. Ovo je situacija koja se brzo e, razvija, što je tipično za e, sve viroze. Vidimo da se prijavljuje sve veći broj slučajeva i da se udostručuje svakih pet dana broj slučajeva izvan Kine. Dakle, uz ove brojke koje smo do sada vidjeli, želimo zaštititi građane. Naravno, mjere su važne, mi ih nastojimo primijeniti, ali namjerava li komisija uvesti paneuropske mjere zaštite i prevencije? Vidimo osim toga da se putovanjima najčešće prenosi virus. Recimo, Kina je uvela karantinu. U Japanu su provedene slične mjere i ograničila se epidemija. Dakle, zanima me to, ako se ostvari četvrti scenarij, nije toliko bitna opasnost virusa nego broj zaraženih. Jeste li razmislili o tome da nemamo posuda jednake zdravstvene sustave i stoga nam trebaju paneuropske mjere kako bismo se dosili sa ovim situacijama jer kao što ste i vi sami rekli moglo bi doći do toga da e, zdravstveni sustavi nekim zemljama budu preplavljeni slučajevima. Danas smo razgovarali o mehanizmu civilne zaštite i Predvidjeli smo također opskrbu medicinskih sredstava i lijekova. No, što se poduzima u slučaju ostvarenja scenarija broj 4? Je li i tu predviđena dodatna opskrba medicinskim potrebštinama? Hvala, gospodin Vojček, u me e, SID-a. Hvala, gospodine predsjedniče. Neću duljiti, samo bih se priključio pozivu ostalih kolega. Dakle, budimo oprezni, ali nemojmo paničariti. Imam dva pitanja za doktoricu. Jedno se tiče transparentnosti i pouzdanosti podataka iz Kine. O tome smo razgovarali i prošloj puta. I sami ste rekli da uz oprez vjerujete tim brojkama, ali one se mogu i znatno promijeniti u roku od jednoga dana. A tu je i pitanje pouzdanosti europskih podataka. Zatim, Što je sa najavama učinkovitog lijeka iz SAD-a? Djeluje li to? I treće, dostupnost e, zaštitne opreme za ljude. Čini se da to nedostaje, naročito za medicinsko osoblje. Nije li trenutak da počnemo zabranjivati izvoz tih potrepština iz Europske unije? Češka je uvela takvu zabranu a možemo razmotriti i dalje mjere u tom smislu. A osim toga, htio bih se priključiti pozivu gospodina Liza kada je riječ o razvoju mogućih terapija i cijepiva. A, gospođa Moretti, hvala. I ja želim zahvaliti onima koji se bave ovim problemom. Naravno, neizbježan je osjećaj zabrinutosti, čak i panike koji stvara ovaj virus među stanovništvom, među građanima. Mislim da je to naravno ljudski, ali političari moraju i dalje raditi svoj posao osanajući se na činjenice i znanost, kao što su i prethodni govornici rekli. Gospođa von der Leyen je rekla da će osnovati radnu skupinu i da Europa se počela baviti ovom problemom 13. veljače, no rekla bih da je to prekasno, nažalost, jer su izvješća o ovom virusu kružila već mjesecima prije toga. Dakle, iako sam ja uvjerena zagovornica Europe, moram reći da opet kasnimo. Zato moramo sada još više zasukati rukave i brže raditi. To kažem e, jer ovih 230 milijuna koje je izdvojeno za dijagnozu liječnje i prevenciju, smatrate li da je to dovoljno? Treba li uvećati ta sredstva? I osim toga, kada je riječ o ispitivanju cijepiva, za to je izvojeno 20 milijuna. Je li to dovoljno? Je li potrebno izvojiti više za potrebe razvijanja viru, e, cijepiva, jer je to ključno? Zašto se ne bismo pozabavili također i sredstvima koje će Europa morati izvojati za e, gospodarstvo, jer Italija, Njemačka i Francuska su glavni pokretači europskih gospodarstava, a naša proizvodnja doista trpi velike štete uslijed ove situacije. Kada je riječ o Italiji, evo ja sam talijanka i ponosim se time kako su moja vlada i nadležni ministar postupali u ovoj kriznoj situaciji. Ali Italija je vjerojatno učinila ono što druge zemlje nisu. Ja se slažem sa Peterom Liseom. Sigurno ima više zaraženih u Europi, ali nisu evidentirani. U Italiji su evidentirani jer su provedena brojna testiranja na tisuće njih, a u drugim zemljama to je bilo samo nekoliko stotina. Dakle, tako brzo i očito širenje virusa tiče se svih zemalja i moramo konkretno reći da ćemo ili poduzeti svi jednake mjere i tu Europa mora koordinirati tako djelovanje, jer s druge strane nema smisla da jedna zemlja poduzima nešto, a druge ništa, jer ljudi se kreću, putuju i virus se na taj način sve brže širi. Evo, za kraj, stojim naravno na raspolaganju, no mislim da ova komisija ima i e, zadaću dati smjernice na sljedećoj plenarnoj, jer mi se kao odbor bavimo i e, javnim zdravljem, a osigurati potovanje više od 5000 ljudi u Strasbur je jedan rizik koji se više ne smijemo dopustiti. Hvala. Hvala. Evo, mislim da je upravo donesena odluka o tome. Gospođa Ne, u ime neovisnih zastupnika. E, ja isto moram izraziti zabrinutost u vezi sa ovim virusom e, koji se širi velikim e, brojem ljudi u čitavoj Europi. E, s obzirom na ovo izvješće komisije, htjela bih istaknuti nešto što me doista zabrinjava, jer ovdje prisustvujemo doista nedostatku koordinacije između zemalja članica. Svi smo svjesni toga da je zdravstvo u kojem načelo subsidijarnosti igra bitnu ulogu, ali svaka zemlja članica mora dobiti dodatnu pomoć jer je riječ o zaštiti svih europskih građana. No, danas prisustujemo nedostatku zajedničkih mjera među zemljama članicama kako bi se svi zajednički mogli boriti protiv ove epidemije i kako bismo spriječili da se ona pretvori u pandemiju kao što evo upravo predviđa i Svjetska zdravstvena organizacija. Mm, ja umjesto dva pitanja imam eh, dvije molbe. Prva je sljedeća. Treba razmjenjivati podatke o dobroj praksi između zemalja članica još više, jer ovo sada nije dovoljno. Kao što je moja kolegica rekla prije, u Italiji je provedeno 30.000 testiranja i prema sadašnjim podacima imamo 3089 zaraženih, ali ovi podaci koje imamo u Italiji su osobe i sa simptomima i bez simptoma, dakle i osobe koje E, imaju simptome zaraze one koje nemaju. A imamo drugih e, zemalja e, čiji podaci se ograničuju samo na osobe sa simptomima. Dobra je razmjena informacija, ali trebamo si zadati kriterije o tome kakve ćemo informacije razmjenjivati, jer inače mjere koje poduzimaju Europska komisija i parlament neće biti dovoljne. Druga molba je sljedeća na europskoj razini moramo uvesti zajednički protokol za eh, evidentiranje svih slučajeva zaraze u svim zemljama i mm, koji će omogućiti provođenje odgovarajućih mjera za sprječavanje širenja i eh, za eh, suočavanje sa ovom zdravstvenom krizom. Također, ja smatram da nam trebaju dodatna financijska sredstva za potrebe ove krize i to nažalost moram reći jer najvjerojatnije će ovaj virus dovesti do još jedne recesije u Europi, u zemljama članicama. Dakle, u tom smislu i mi u Europskom parlamentu moramo se preuzeti ovu odgovornost i predvidjeti dakle, i potrebne gospodarske mjere. Hvala. Hvala, dat ću e, riječ ECDC-u iz Štokholma i da vidimo kako je stanje sa prijevodom. Mm, možete li nam dati još 5 do 7 minuta? Evo sad pitam prevoditelje. Možemo li nastaviti još toliko? Evo, hvala prevoditeljima i sada dajem riječ ECDC-u. E hvala vam na pitanjima. Mnogi komentari su se odnosili na ove razlike u statističkim podacima. Stalno primamo nova izvješća s terena i riječ je o situaciji koja se brzo mijenja, brzo razvija. I stoga ne iznenađuje da postoje određene razlike u podacima, ali te sitne razlike ne bi smjele biti glavni razlog za zabrinutost. Mm, prema nekim tvrdnjama stvarna brojka je veća od evidentirane, ali to vrijedi za sve bolesti, naročito za bolesti u slučaju kojih e, bolesnici imaju vrlo blage simptome i ne odlaze liječniku. Imamo zajednički protokol za nadzor koji je uspostavljen krajem siječnja. Dakle, protokol za evidentiranje slučajeva postoji evo već nekoliko tjedana i mi prilagođavamo taj protokol u suradnji sa kolegama iz zemalja članica i to stalno. Jedan govornik je spomenuo da i osobe koje nemaju simptome mogu prenijeti zarazu, nema dokaza o tome, ali e, znamo da čak i osobe sa blagim simptomima mogu zaraziti druge. Poznati su nam takvi slučajevi kada se smatralo da osobe nemaju simptoma, ali zapravo je bila riječ o vrlo blagim simptomima. Kada je riječ o nadzoru, u kontaktu smo i sa nadležnim tijelima u zemljama članicama. I nastojimo provoditi sve više testiranja i to u skladu sa sustavom koje imaju zemlje članice za praćenje zaraze gripom. I to ćemo uvesti u sljedećih nekoliko dana i tjedana. Postavljeno je pitanje o scenarijima, naročito o tome možemo li spriječiti ostvarivanje scenarija broj četiri? Pa sigurno sam da nećemo moći to spriječiti u svim slučajevima, ali ulažemo sada sve moguće napore i zdravstvena tijela i regionalne i lokalne vlasti u zemljama članicama sada snažno nastoje rano otkriti slučajeve zaraze i poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se barem usporilo daljnje širenje virusa i kako bi se na taj način osiguralo da ne dođe do iznenadnog e, skoka, nego da dođe ipak do postepenog e, povećanja, što bi trebalo smanjiti pritisak na zdravstvene sustave. I postavljeno je pitanje o izvješću. Dakle, točan naziv je e, Threat Report, dakle izvješće o prijetnji ECDC-a. I ovi podaci koji su najnoviji su u tom izvješću. Zatim, kada je riječ o e, ranjivim skupinama stanovnika, o tome razgovaramo i gdje god da se okupljaju veliki brojevi ljudi, postoji opasnost da se virus vrlo lako raširi. I također pratimo situaciju sa izbjeglicama. I na kraju mislim da mm, trebamo oprezno ekstrapolirati iz broja e, smrtnih slučajeva stvarni broj zaraženih. E, provode se stalna istraživanja e, jer broj smrtnih slučajeva se mijenja o tome koju skupinu stanovništva razmatrate i ovisno o tome koju fazu zaraze uzimate u obzir. Iz zaraze u Kini smo naučili da su stope smrtnosti bile različite, radilo se o početnoj, srednjoj ili krajnjoj fazi zaraze. Dakle, treba ipak sa dozom opreza primjenjivati tu ekstrapolaciju, ali sigurno jest da je i veći broj zaraženih nego što je evidentirano. Hvala, dvije minute, predstavnik glavne uprave za zdravlje. Evo, samo nekoliko napomena. Kao što sam e, rekao, vijeće ministara će se sutra baviti više sljedećim fazama nego prethodnima, dakle zemlje članice će nastojati ojačati svoje zdravstvene sustave za sljedeću fazu. I e, također komisija radi sa e, zdravstveno i sigurnosnim odborom e, u smislu rješavanja problema opreme, ali isto tako i moguće mobilizacije zdravstvenih sustava. Kada je riječ o certificiranju robe koja se izveze iz Italije, naravno da raspolažemo podacima zastupnice, ali nismo čuli ni za kakve mjere koje bi druge zemlje poduzimale u vezi sa uvozom iz Italije. Zatim, kada je riječ o migrantima i ranjivim skupinama, mi namjeravamo se mobilizirati u suradnji sa dionicima i sa zemljama članicama kako bi se usredotočili na ranjive skupine imamo također i posebne mjere koje se odnose na migrante u zemljama članicama ili u hotspotovima kako bismo prepoznali što prije e, slučajeve zaraze i reagirali na to. Više zastupnika je postavilo pitanje o, našim mm, politikama opskrbe. Naravno imamo tu problem sa lancima opskrbe zbog situacije u Kini i također e, onoga što je najavila Indija u vezi sa izuzom farmaceutskih proizvoda i sastojaka. Dakle, mi surađujemo sa Agencijom za lijekove i farmaceutskom industrijom kako bismo pratili razvoj događaja i vidjeli hoće li iz toga proizići i problemi u vezi sa opskrbom u Europskoj uniji. Kada je riječ o razvoju novih farmaceutskih proizvoda i istraživanju, komisija je izdvojila u posljednjih nekoliko tjedana stotinu milijuna eura za potrebe razvoja novih farmaceutskih proizvoda i liječenja i nedavno je zaključeni poziv na podnošenje prijedloga za razradu novih farmaceutskih proizvoda. Zatim zaštitna oprema. Komisija je eh, otvorila natječaj za nabavu te opreme i okupili smo 20 zemalja članica i komisiju i eh, na taj način eh, nastojimo razmotriti opskrbu tim proizvodima. Osim toga, zemlje članice organiziraju nabavu i na nacionalnoj razini. Kada je riječ o zabrani e, putovanja, e, ponovit ću ono što sam rekao prije, Svjetska zdravstvena organizacija je e, iznijela preporuku protiv toga jer bi to bilo nesrazmjerna mjera, dakle nije najbolji trenutak da se kontroliraju zaraženi i eventualni zaraženi na granicama. Dakle, a mi ćemo i dalje pratiti situaciju. Hvala vam lijepa. Hvala. Hvala na ovoj razmjeni gledišta. Hvala i ravnateljici ECDC-a iz Štokholma. Bojim se da će biti i drugih prilika za daljnju raspravu o koronavirusu. I kao što sam rekao, idućega tjedna imamo i sastanak koordinatora sa povjerenicom e, i sljedeći sastanak će se održati